freue mich, dass äh, Andrej Drago mi je da mogu e, ovdje postaviti gospodina e, Matisa koji je ministar prometa Latvije. Latvija je sada zemlja koja predsjeda Europskom unijom i će govoriti o svom programu. Izvolite, imate riječ. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine Krameru, dragi eh, E, članovi odbora za promet. Jako mi je drago da sam danas među vama i da vam mogu govoriti o prioritetima po pitanju prometa koji ima Latvijsko predsjedništvo. Ovo je važan trenutak u Europi. Europljani e, imaju e, odnedavno novu i ambicioznu Europsku komisiju. Europsko gospodarstvo pomalo se oporavlja od ekonomske i financijske krize. Istovremeno nalazi se pred mnogim geopolitičkim izazovima. Među horizontalnim prioritetima Europske unije je e, gospodarski rast a promet ima veliku dodanu vrijednost u tom smislu i tu zaista postoji veliki potencijal za gospodarski rast. Radi se o međusobnoj povezanosti i intermodalnim e, načinima prometa i tako dalje. Latvijsko predsjedništvo radit će na izradi politika koji će se izravno odnositi na promet. Govorit ću vam sada o financijskom paketu gdje promet zaista ima e, veliki e, prioritet. Instrumenti e, za povazivanje Europe zaista je odsudan u europskom prometnom sustavu jer treba olakšati i povezati prometne sustave u Europi koji će stvoriti također dodanu vrijednost. Naše predsjedništvo uzet će u obzir i fluktuacije e, tržišta naftom kao i druge elemente razvoj e, također e, prometnih koridora u Europi i u Aziji. Također uzet ćemo u obzir i nove izazove pomorskog sektora. Dame i gospodo, promet je bio i ostaće jedno od odsudnih elemenata u Europi koja treba biti konkurentna s obzirom na geopolitičke specifičnosti, na interese naših građana i na globalnu situaciju potrebno je da imamo prometne sustave koji će biti učinkoviti, sigurni i zasnivati se na održivoj u infrastrukturi. To je ne samo naša želja, već je to i potreba. Krenut ćemo sa zakonodavnim okvirima koji će stvoriti prometni sustav koji će biti pametan i održiv. Razvoj e, željezničkog prometa, e, dio je toga, a što se tiče cestovnog prometa, moramo imati učinkovit promet robom i e, putnicima. Građani bi trebali više sudjelovati u tome, zato će latvijsko predsjedništvo učvrstiti mm, europski e, željeznički sustav. U tom je smislu od odsudne važnosti četvrti željeznički paket, jedan, koji zato i predstavlja jedan od velikih prioriteta našeg predsjedništva. Latinsko je predsjedništvo spremno nositi se s izazovima. A e, zaključak interinstitucionalnih pregovora e, u tom smislu je zaista važan kada se krajem siječnja održi trijalog, e, trebalo bi se znati na koji način će se podijeliti ovlasti između europske razine i nacionalnih razina za certifikaciju, sigurnost i druge aspekte tehničkog stupa. S druge strane, postoje i situacija na tržištu. Postoje i drugi aspekti prioriteta. Ono što je ostvareno za vrijeme talijanskog predsjedništva je nešto na što će se nastaviti latvijsko predsjedništvo. Mi smo vijeću dali e, jedan kompromisni prijedlog o PSO i o upravljanju. Ta dva prijedloga bi će e, podastruta vijeću zajedno. Dame i gospodo, e, predsjedništvu je e, drago da vidi da kako parlament, tako i komisija žele napredovati po pitanju četvrtog željezničkog paketa u suradnji s vijećem. Te tri ustanove treba će u sljedećih nekoliko tjedana odlučiti kakve će biti najbolje metode rada. Oni će po pitanju tehničkog stupa trebati riješiti otvorena pitanja, ali također se odlučiti i za neke kompleksne aspekte tog paketa. To će trebati rješavati za vrijeme našeg predsjedanja. Mi ćemo surađivati sa svim stranama, a predsjedništvo je uvjereno da će suradnja s Europskim parlamentom biti dobra. To bi nam omogućilo da se e, riješi pitanje tehničkog stupa. Što se tiče cestovnog prometa, Latvijsko predsjedništvo zahvaljuje parlamentu na konstruktivnom E, pristupu što je omogućilo da se za vrijeme talijanskog predsjedništva e, zaključi direktiva o masama i dimenzijama dok će se nastaviti raditi na drugim e, srodnim aspektima za vrijeme latvijskog predsjedništva. Radit ćemo na tome da se koriste učinkovitija i više aerodinamična vozila. Također ćemo se pozabaviti i pitanjem prekograničnih e, globa, e, naročito kada se radi o zemljama koje nisu zemlje gdje je automobil registriran. <clears throat> Važni su i aspekti prometne sigurnosti, govorimo ovdje o sigurnostima na cestama, sigurnosti na cestama. Društvo, općenito govoreći, ne sudjeluje u potpunosti u rješavanju pitanja vezanih za cestovni promet. Kako bismo ostvarili visok stupanj e, sigurnosti, trebamo dobro obavijestiti građane o različitim prometnim pravilima koje vrijede u pojedinim državama članicama. Što se pak zračnog prometa tiče, lacijsko predsjedništvo nastavit će raditi na jedinstvenom europskom nebu paket broj 2 i naročito se pozabaviti pitanjem e, slotova. Mm, vjerojatno pitanje Gibraltara neće biti riješeno za vrijeme našeg predsjedanja. Računamo na države članice kao i konstruktivan pristup komisije i parlamenta kako bi se sva ova pitanja rješavala. Europsko eh, Latvijsko predsjedništvo Europskom unijom nastavit će raditi na već postojećim dosijejima. Počeli smo raditi također i na pitanjima vezanim za e, e, putnički registar gdje e, smo mi sada u konzultacijama sa državama članicama. Nadalje, po pitanju bespilotnih letjelica, uvjeren sam da oni predstavljaju našu budućnost, započet ćemo sa e, razgovorima o tome. A e, u Rigi će se 5. ožujka održati sastanak o bespilotnim letjelicama gdje ćemo moći govoriti o tome kakav izazov oni predstavljaju i to na svjetskoj razini. Latvijsko će predsjedništvo nastaviti e, raditi i na drugim raspravama i bit će otvorena i za druge aspekte e, zlakoplovne politike. Latvija je spremna raditi na većoj konkurentnosti europskog zrakoplovstva u okviru unutarnjeg tržišta a isto tako i u odnosu na treće zemlje. U tom je kontekstu e, povezanost vrlo značajna, ne samo za države članice koje se nalaze na periferiji Europske unije, već i za sve građane Europske unije. Što se e, povezanosti tiče u širem smislu, želim naglasiti da e, multimodalni promet se nalazi u mreži transeuropskim mrežama koje su vrlo važne za konkurentnost Europske unije. Iz tog razloga na sastanku vijeća u Ožiku jedna će tema biti posvećena upravo razvoju transeuropskih prometnih mreža i nužnosti ulaganja u tom sektoru. Oni su važni za gospodarski rast, a ministri će, e, kada budu razgovarali o europskom semestru, govoriti upravo o tome kao i za vrijeme srednjoročne revizije višegodišnjeg financijskog okvira. To će omogućiti da se svi ovi aspekti sagledaju cjelovitije. U lipnju ćemo u Rigi u suradnji sa Europskom komisijom organizirati dane europskih prometnih mreža 2015. godine. Govorit će se tu o projektima ulaganja i Junkerove komisije koje su mnogo širi od prijedloga za ulaganje u Europskoj uniji. Povijesno gledano Baltičke zemlje su međusobno povezane i e, Svake godine baltičke zemlje se sastaju kako bi bolje razvile baltičke prometne mreže i isto tako povezati ih s ostatkom Europe. Želimo napraviti poveznice tamo gdje ih nema i uklopiti se u europske prometne mreže. Latinsko predsjedništvo radi na Europi punoj angažmana krajem svibnja. Sastat će se u Rigi e, ministri koji će zajedno s predstavnicima e, e, predstavnicima važnih tvrtki razgovarati o prekograničnim aspektima željezničkog prometa. Važno je dakle imati u željezničkom prometu e, mnoge e, poveznice, e, naročito kada se željeznicom želi prevoziti teret koji će se kasnije povezati s plovnim putevima. Dakle, takvo je intermod, takav je intermodalni promet i na taj način se e, bori protiv negativnih aspekata vezanih za efekt staklenika i ispuštanje egličnog dioksida. Želimo također raditi i na projektu Nijade. E, želimo na kvalitetan način riješiti ta pitanja na razini vijeća. Latvijsko će predsjedništvo svakodnevno raditi kako bi e, štitio e, interese Europske unije u pomorskom prometu. Zahvaljujući radu talijanskih partnera u vijeću, postignut je kompromis o globalnom pristupu e, uredbi o lukama. Moramo nastaviti na tome rad kako bismo izradili pravni okvir prihvatljiv za sve članice koji će omogućiti ispravnu konkurenciju, dobro funkcioniranje luka na transparentan način. Istovremeno trebamo uzeti u obzir regionalne aspekte, povijesne aspekte i razlike u e, koji predstavljaju svom značaju socioekonomski aspekti pojedinih luka. Važno je da gradovi razrade projekte mobilnosti u dugoročnim strategijama prometa i javnog prevoza. Treba integrirati različite vrste prometa i u njima učinkovito upravljati. Dobro je zalagati se za hodanje, vožnju biciklom i e, pokušati e, imati dakle održiv način E, prometovanja. Koristit će se također i inteligentnim tehnologijama. Latvijsko predsjedništvo namjerava se e, usmjeriti na rad kojim će dobiti e, statistike o željezničkom prometu i plovidbi unutarnjim plovnim putevima. Zaključno možemo reći da će latvijsko predstavništvo surađivati s državama članicama Europske unije. Naš plan punije inicijativa ide rame uz rame s programom Junkerove komisije koji želi favorizirati rast otvaranje radnih mjesta i konkurentnost. Želimo naći dobre kompromise i raditi u interesu građana i poslovnih ljudi Europske unije kako bismo iskoristili e, prednost jedinstvenog tržišta u e, prometu. Hvala vam, Tisna, na svim ovim informacijama. Hvala što ste nam izložili sve prioritete Latvijskog predsjedništva i mi ćemo učiniti sve što našoj moći da vam pomognemo uz vašu suradnju da ostvarimo odlične rezultate. Najprije ću saslušati koordinatore par minuta, onda ćete imati mogućnost reagirati na ono što će vam reći i zatim ćemo saslušati sve ostale govornike pa ćete imati završnu riječ. Vin Van Kap ima riječ prvo. Najviše hvala predsjedniče. U ime europskih pučana Želim pozdraviti ministra i njegove suradnike ovdje u ime odbora za promet. Želim vam puno uspjeha i pomalo i zadvojstva u svemu ovome što ćete raditi kao predsjednik Europske unije. Prema mom iskustvu, male zemlje ponekad uspiju napraviti više od velikih zemalja. Velike zemlje su gorde, ponosite teško, pristaju na kompromise, a opet s druge strane male zemlje mogu puno lakše zaključiti kompromise i učiniti da neki dosjeju uznapreduju. Vaša inicijativa glede četvrtog e, paketa mjera za ženice mi se jako dopao. Juče sam rekao predsjedniku da je šteta to je to nešto što moramo otkriti u kuloarskim raspravama, ali očito postoji neformalni pregovori, odnosno sporazum da velike e, željeničke e, velika željenička poduzeća, među kojima je jedan čije ime počinje sa D i završava sa B, e, surađuje. Dakle, dobro je, ja sam odušen što želite razvijati politički stup, a ne samo tehnički. E, još par riječi glede Gibraltara, vjerovatno će kolega Marnesku htjeti se nadovezati na to kasnije. Naravno, jasni su nam geopolitički odnosi i sve ono što postoji između Jedne kraljevine i Španjolske, ali ipak nije moguće da tijekom dvije godine e, čitav dosije zračnog prometa je bio blokiran zbog tih geopolitičkih pitanja. Vi ćete napisati pismo kako bi stvari napredovali i moramo su svoju pozornost na to koncentrirati. E, zatim investicije gospodina Junkera. Gospodin Junker kaže da je svugdje da je to uspjeh ukoliko države članice budu sudjelovali u tom Junkerovom planu. Dakle, kako ćete navesti države članice da ulažu u Junkerov planet? To je moje pitanje. Hvala. Hvala. Ismail Erceg imate riječ. Hvala. Ja vas želim pozdraviti, gospodine ministre, i u ime socijalista i demokrata želim vam eh, puno Prije no, ste preuzeli predsjedništvo, mi smo već imali mogućnost eh, razmijeniti mišljenje s vama i vašim eh, asistentima, da se tijekom određivanja prioriteta. Dakle, to ste vi napravili. Ja bih se želio nadovezati na ovaj paket mjera za željenice. Ministar, nema nikakve tajne ako se kaže da je politički dio jako kontroverzan, osobito među državama članicama. Sve do sad mi, eurozastupnici, htjeli smo, tražili smo da to bude razmastrano kao jedan paket. Dakle, što ćete napraviti, što možete napraviti ako vidite da će u ožujku kada dođe do sljedećeg sastanka ministara prometa doći do situacije gdje još uvijek nema rješenja za taj politički stup. I ako se ispostavi da to spriječava napredak ovog tehničkog aspekta, što ćete napraviti? Dakle, da li ćete uzeti razmatranje podjelu ta dva e, stupa? To je moje prvo pitanje. Zatim, ministre, u okviru Europske unije postoji određen broj problema, osobito kada se radi o socijalnim pitanjima, dolazi do sve lošije situacije glede prava radnika. Imamo konkretan slučaj sa Norwegian Airlines koji leti dakle na e, europskom zračnom prostoru sa e, djelatnicima koji e, nisu plaćeni prema europskim standardima i koji nemaju nikakva socijalna prava. Imamo istu situaciju i sa autoprijevoznicima, s logistikom, vozačima kamiona tu dolazi do velikih zloporaba, do određenih degradacija, njihovih uvjeta rada i tako da bih htio čuti što vi e, u svojoj ulozi predsjednika, odnosno predsjedništva, želite napraviti s tim u vezi. Želim vam puno uspjeha. Hvala sada Robert Zile, mislim da ga poznajete. Hvala predsjedniče, izvolite. Hvala. Ja, se, ja vas pozdravljam u ime ovog odbora i nadam se da ćete imati puno uspjeha. Ne samo zato što sam ja iz Latvije, već zato što e, ste pokazali da u svom izlaganju da su vaši prioriteti jako kompletni. Želim istaknuti nekoliko stvari glede plana investicija. Molim vas da u nas unutar samog vijeća, jer to je jako važno za predsjedništvo, da vidite kako da taj projekt bude u lipnju već e, operativan. Dakle, imaju neki projekti koji su usmjereni na profit, da li to neće biti e, rađeno na uštrb naših prioriteta u ovom odboru, zatim da li će ti projekti biti e, usredotočeni na zemlje koje mogu dakle, polučiti profit, dakle Francuska, Italija, Njemačka i tako dalje. I treće, želio bih reći da možemo smanjiti taj tu prekograničnu podršku na e, instrument za povezivanje Europe tako što ćemo preusmjeriti e, interes na politiku prometa Dakle, ja sam ovdje zadovoljan s vašim e, programom. A što se pak tiče socijalnog dumpinga, bojim se da će to povećati transeuropsku mrežu e, prijevoza, jer ako napravimo isto što i Njemačka, dakle minimal, uspostaviti minimalnu nadnicu, Eh, onda države čiji autoprijevoznici prelaze preko te zemlje su podvrgnuti istim, odnosno određenim uvjetima, jer eh, ja, na primjer, ne mogu svog asistenta u Rigi plaćati isto kao što to može eh, plaćati njemački zastupnik asistentu u Njemačkoj. I mislim da moramo biti jako obazrivi kada govorimo o tom socijalnom dumpingu, jer jedinstveno tržište je jako krhko i tu postoji veliki broj e, opasnosti. Hvala. Hvala. Gizina Majsner ima riječ. Hvala predsjedniče. U ime liberala i ja vam želim dobrodošlicu na sastanak našeg odbora. Želimo vam uspješno predsjedništvo, bit će tu veliki broj trijaloga. Tko zna što će se dogoditi tijekom vašeg predsjedništva. Dakle, vi ste evocirali veliki broj točaka. Ja bih želila reći nešto o paketu, u stvari neću Bog zna što reći o paketu, četvrtom paketu ženičkih mjera, što se tiče jedinstvenog europskog neba, e, tu se slažem s vama, moramo se zalagati za svoju konkurentnost e, glede zračnog prometa, ali čini mi se da nećete moći puno toga napraviti, jer kao što ste sami rekli, to ne ovisi samo o vama, niste jedini nadležni za to. Mi bismo svi htjeli da se stvari, da, svi, da stvari uznapreduju tijekom vašeg predsjedništva, no vidjet ćemo. Što se tiče TNT-a i plana Junkera, Junkerovog plana, treba vidjeti gdje možemo te e, projektne e, bondove koristiti. Jako mi je drago bilo vidjeti da ste stavili naglasak e, na zračni promet, pardon, na unutarnji promet. Naravno da nam je potreban i željeznički promet, ali unutrašnji plovni tokovi su jako važni i zahvaljujući njima će puno toga uznapredovati. Zatim što se tiče statističkih podataka, što se tiče željeznice i unutarnjih plovnih putova. Recite nam kada ćete to privesti kraju. Što mislite? Prvi put e, smo završili pod talijanskim predsjedništvom, ali to vijeće nije, vijeće nije na to, tako da vam želim puno više sreće nego talijanima. E, zatim, što se tiče minimalne nadnice, ja sam Njemica, žela bi znati da li je Latvija, e, da li se to i Latvije tiče. Ja sam isto tako bila iznervirana situacijom u Češkoj i u Estoniji. Zatim u, na Baltiku postoji e, slaba stopa NOx-a. E, kakvo kako je vaše iskustvo? Dakle. Marija Kilonen, izvolite. Najprije želim pozdraviti ministra, želim dobrodošlicu na naš sastanak i više od ičeg e, želim vam snagu i pozitivan stav gled, tijekom borbe za, sa svim ovim izazovima. Kolege su već spominjale paket e, mjera za željenicu. Mislim da je to naš najveći izazov trenutno. Svi operateri su e, tu izloženi pritisku. Nadam se da ćemo uznapredovati do ljeta. osobito kada se radi o tehničkom stupu, trebali bismo uspjeti zaključiti raspravu. Nadam se da ćemo tijekom ovog saziva zaključiti ovaj paket. Što se tiče socijalnog dumpinga u sektoru prijevoza, određeni broj kolega je to već spomenuo. Najveći izazov jest kako stvoriti zdravu, zdravo europsko tržišno natjecanje, kako promovirati zdravo tržišno natjecanje. I uspostaviti jednaka pravila za sve. Zatim imam pitanje o tome kako Latvija percipira razvoj prijevoza, odnosno prometa iz točke gledišta korisnika i kako se to može popraviti, poboljšati. Hvala. Hvala. Karima Deli. Gospodine ministre, želim vam dobrodošlicu na naš odbor u ime stranke zelenih. Nadam se da će vaše predsjedništvo biti okronjeno uspjehom. Postavit ću vam nekoliko pitanja. Vraćam se na Junckerov plan. Taj Junckerov plan nam je najavljen e, da ima 315 milijardi eura, u biti za sad imamo samo 20 zajamčenih milijardi i u tom e, Junckerovu planu kaže se da će se napraviti nešto da bude 3,3 milijarde eura koje će biti povučeni iz mreže RTC. Dakle, moje pitanje je jednostavno kako dio e, tog mehanizma za međusobno povezivanje, plan za povezivanje Europe, kako je to prebačeno u Junckerov plan. Dakle, imate jednu odgovornost. Naime, mi računamo na vas, računamo smo na vas da, nas, da se postarate da suodlučivanje doista bude e, primijenjeno kada se radi o donošenju odluka. To je prvo pitanje. A drugo pitanje, ministre, znate da e, ima veliki događaj, dakle čovječanstvo je e, e, stjerano u kut i ne možemo zatvoriti oči pred klimatsko zatopljenje. Znamo da emisije ugljika su za 30% u svijetu, u Uniji i situacija će biti katastrofalna ako ništa ne napravimo. Dakle, povjerenik Kanjete je u Limi najavio konfer održavanje konferencije koja je, će biti posvećena politici prijevoza, povezana za klimatske promjene i to će biti konferencija u Parizu. Dakle, moje pitanje je što će latvijsko predsjedništvo konkretno napraviti za taj e, sasnak na vrhu e, za klimu. Da li ste spremni napraviti jedan pravi program e, za povezivanje klime i politike prijevoza? To je moje drugo pitanje. A treće, evo, kratko, Dakle, vi ste predsjedništvo koje će napraviti donekle odabir projekata u tom europskom mehanizmu. Dakle, da ćete imati snagu, odrješitost, da uspostavite prave kriterije. I tu privlačim vaš pozornost na jedan projekt koji je ne, beskoristan, van pameti, i financijski i glede okoliša. To je, e, to je Lion Torino koji će koštati 25 milijardi eura i još jedno pitanje, da li ste spremni stvoriti pravu europsku strategiju za e, urbanu mobilnost? Hvala. Hvala. Jako ste prekoračili vrijeme koje vam je bilo dopušteno i time ste dakle oduzeli vrijeme drugima. Ministre, imate dakle sada mogućnost da odgovorite na ova pitanja, poslije toga ćemo e, opet imati još jedan niz pitanje. No, e, budimo realni, nemamo puno vremena na raspolaganju. Najpša hvala na željama i komentarima. Da, vaša su pitanja jako značajna i aktualna. Nastojat ću odgovoriti na ova pitanja tako što ću ih e, grupirati. Kada je riječ o paketu mjera za željenicu, ponovno inzistiram i želim vam reći da će Latvijsko predsjedništvo raditi i na tehničkom i na političkom stupu ovog projekta. I već smo pripremili jedan prijedlog za kompromis glede političkog stupa koji bi trebao biti prihvatljiviji za države članice i krajem tekućeg mjeseca ćemo dobiti prijedloge od država članica te ćemo organizirati e, tehničke, odnosno stručne sastanke kako bismo poradili na ovim pitanjima i predvidjeli tu raspravu za sastanak vijeća u ožujku. Želimo raditi na ovim pitanjima zajedno, naravno. Međutim, jasno je da je ovaj tehnički stup nešto što e, očekuju predstavnici industrije, ali i političari. Dakle, moramo istovremeno raditi na oba ova stupa i e, nastojati ostvariti napredak. Drugi niz pitanja odnosi se na financiranje Junkerovog plana. Prijevoz je e, neupitno jedan sektora koji predstavlja najveću vrijednost i jednu od najvećih e, mogućnosti za rast. To je jedan od prioriteta, naravno, e, za ovaj paket projekata. Dakle, rad na ovom paketu pružit će nam mogućnost da ojačamo sektor prijevoza te da radimo također na nedostajućim poveznicama i moramo e, također e, raditi na tome da ove investicije otvore put e, privatnim investicijama. Ove investicije će biti dakle, na raspolaganju svim državama članicama, neće biti kvota, nećemo praviti razliku između velikih i malih država članica, imat ćemo prvenstveni kriterij održivosti projekata, isto tako kada se isto vrijedi i za projekte infrastrukturne projekte u sektor prijevoza. Ovaj instrument će biti jamstvo, a a financije će dolaziti iz instrumenta za povezivanje Europe. Naravno, tu će doći do učinka poluge e, na te fondove i tako ćemo dobiti 315 milijardi eura koji će biti uloženi u sve sektore našeg gospodarstva, očekat će jedan veliki dio biti e, investiran u sektor prijevoza. Što se tiče financijskog aspekta, račemo na tome da kriteriji budu prihvatljivi za razvoj prijevoza. Kada je riječ o zračnom prometu i Gibraltaru, veliki broj vas spomenuo je to pitanje. Pitanje Gibraltara nije pitanje prijevoza i ne možemo e, među samim stručnjacima za sektor prijevoza riješiti to pitanje. Dakle, mi možemo raditi na pripremi dokumenata i pripremiti ovaj stručni dio dokumenata i čim dođe do, čim se situacija politički e, odblokira, onda ćemo moći rješavati probleme koji se tiču e, zračnog prometa. Gospodin Van Kampf u potpunosti ima pravo kada kaže da se ne može prihvatiti da zbog e, samo jednog dosija čitav sektor bude blokiran i zračni promet i tržno natjecanje su dovedeni pitanje u Europi i na svjetskoj razini zbog toga. Dakle, mi nismo e, vodeći vodeća regija što se toga tiče i upravo zbog tog razloga bismo trebali uznapredovati na ovom dosijelu. Još jedno pitanje je spomenuto, radi se o socijalnom dumpingu, osobito u sektoru prevoza. Dobio sam od kolega ministara za prijevoz pitanja glede te nove njemačke mjere e, o e, minimalnoj plaći za vozač kamiona i ja sam izrazio svoju zabrinutost. E, to sam uputio, uputio sam svoju zabrinutost ministru za prijevoz kolegi Dobrinu i prošlog tjedna kada sam ga sreo u Berlinu. Naime, uvodeći takve mjere u jednoj državi članici, ne možemo govoriti o zajedničkom tržišnom nadstanju te dovodimo u pitanje čitav sektor. Nadam se da ćemo riješiti ovo pitanje i vjerujem da ćemo o tome raspravljati također i na drugim skupovima kako se to ne bi negativno odrazilo na cjelokupan sektor prijevoza. Kada govorimo o transeuropskom mreži prijevoza i e, Junkerovom planu, istina je da investicije u sektoru prijevoza će i dalje ići. Ali ne bih želio da svi elementi financiranja budu svi iz jednog jedinstvenog instrumenta. Moramo raditi i na drugim instrumentima drugim izvorima investiranja, te ih međusobno kombinirati. Kada govorimo o pitanjima koja se tiču instrumenta za klimatske promjene i pitanja o kojima smo raspravljali krajem prošle godine, istina je da moramo nastaviti s radom na tim dosjeima. Isto vredi i za pitanje urbane mobilnosti. Moram nastaviti svojim radom, to sam i rekao u svom e, uvodnom govoru. Dakle, treba kombinirati različite e, vrste prijevoza kako bi urbana mobilnost bila što je moguće djelotvorna. te e, kako bi naš rad u tom sektoru bio što je više moguće učinkovit. Za sad toliko e, glede ovih dosta posljednjih pitanja. Hvala. Hvala, a sada ćemo početi sa drugim krugom. Svaki govornik ima jednu minutu. Marijan Jean Marinescu, Ines Ayala Senna, Izaskun Bilbao und mich. Dann schließe ich I ja. A nakon toga ću zatvoriti popis. Hvala vam. Imam dva kratka pitanja. Gospodine ministre, ova minimalna plaća u Njemačkoj teško je za prijevoznike iz središnje i istočne Europe to ostvariti. Hoće li predsjedništvo nešto učiniti i ako planira što će to biti? A drugo se odnosi na plan ulaganja. prema kojem su oduzeta sredstva iz instrumenta za povezivanje Europe. Hoćete li zadržati nacionalne omotnice koje su mm, već ranije dogovorene ili ne? Kako je vaše mišljenje o tome? Hvala vam. Ministre, i ja vam želim dobrodošlicu u naš e, odbor i želim vam uspješno predsjedanje. Drago mi je da ste u prioritetima spomenuli da ćete se koncentrirati na sigurnost za vrijeme sastanaka vijeća, zato što sigurnost mora biti važna tema za svako predsjedništvo. stoga se nadam da će se smanjiti broj i nesreća, a i smrtnih slučajeva. I nadam se da ćemo te trendove preokrenuti i da ćemo barem početi raspravu o tome. To se naravno odnosi na ostale oblike mobilnosti, uključujući i prijevoz najranjivijih građana, a to su pješaci i biciklisti. Ono što niste spomenuli jest revizija bijele knjige o prijevozu. Planirate li na tome raditi za vrijeme vašeg predsjedništva? Danke, jetzt Maria Grappini. Hvala, a sada Marija Grapini. Hvala vam, dobrodošli. I nadam se da ćemo vas češće viđati za vrijeme vašeg eh, predsjedanja jer je jako važno imati e, stalnu komunikaciju s vama. Pozvala bi se na jedan cilj kojeg smatrate prioritetom vašeg predsjedanja, a to je dakle premještanje sa cesta na željeznice. E, prioritet je unaprijediti europske željeznice. Kako smatrate da se to može ostvariti i kako smatrate da se može unaprijediti željeznička mreža. Zato što postoji veliki jaz između zemalja Europske unije kad je riječ o kvaliteti i o količini, jest opsegu željezničke mreže. Kako ćete pronaći sredstva, kako ćete odabrati e, izvedive projekte i što zapravo smatrate pod izvedivim i isplativim projektima? Hvala vam, a sada gospodin Bach. Hvala vam i hvala ministru na um, predstavljanju. Mislim da će Latvijsko predsjedništvo biti vrlo ambiciozno i vrlo hrabro. Već smo razgovarali sa uh, vašim osobljem i dobro ste spomenuli četvrti željeznički paket, a, uh, zrakoplovstvo i poteškoća s kojima se suočava taj sektor. No, možda biste mogli biti malo specifičniji. Možete li nam reći na čemu temeljite informacije koje ste nam dali i koje još eventualno dodatne informacije imate? Jutros smo imali ovdje e, ravnatelja koji nam je govorio o cestovnom prijevozu. U tome području jako puno poteškoća i on je rekao da ima dovoljno zakonodavstva, no da je problem u provedbi tih propisa. Isto tako je spomenuo vijeće i spomenuo je činjenicu um, i spomenuo je organizacije koje provode nadzor. Planirate, planirate li vi pokrenuti inicijativu u vijeću da se napokon riješe e, problemi u cestovnom prijevozu? Hvala vam, a sada Pavo Teličko. Dobrodošli ministre moje iskustvo sa latvijskom, latvijskim ministrom e, prometa jest da nije jednostavno s vama pregovarati, a to je dobra kvalifikacija. Stoga vam želim puno sreće. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na četvrti željeznički paket. Naravno, shvaćam vaše ambicije i mi ćemo ih podržati, ali morat ćete dobiti podršku ovog doma i na tehničkoj strani a i na političkoj naravno. Niste puno rekli o političkom dijelu, o upravljanju javnim službama. Našu ćete podršku dobiti što se tiče tehničke strane, ali o političkoj strani vas ipak morate još malo više informirati. Što se tiče Junkerova plana, e, vi ćete upravljati vašim predsjedništvom. E sada, kamo biste vi htjeli usmjeriti sredstva u području prijevoza, da je odluka na vama? I da li smatrate da se jedan dio e, željezničkog paketa može financirati iz tog fonda? Hvala vam, sada gospođa Marini, gospodin Marinesku. E, hvala vam. E, ministre, rekli ste da ne možete riješiti problem Gibraltara i u pravu ste da ne možete mijenjati dokumente zbog tog e, problema i ponovno u pravu ste. No što ćete točno učiniti? Hoćete li započeti s pregovorima ili ne? Jer u mojem, prema mojem mišljenju imate uredbe koje vam neće uopće dopustiti da počnete pregovore e, trijalozi, dokumentima već imaju određeni tekst, iako je tu riječ o djelomičnom općem pristupu ali treba vidjeti što će biti sa Gibraltarom i donijeti odluku u vijeću i u parlamentu. I ja mislim, a vjerujem da će se moje kolege složiti sa mnom, da vi morate započeti e, razgovore u okviru trijaloga. Drugo, Puno pitanja postavljeno o minimalnim plaćama. Mogu vas nešto upitati. Ako će Rumunjska izdati zakon da svatko u Rumunjskoj tko radi za njemačku tvrtku mora dobiti minimalnu plaću u Njemačkoj, mislite li da će njemačke tvrtke, na primjer Telekom, ostati u Rumunjskoj? Ili recimo da Rumunjska izda zakon da svi vozači kamiona moraju, biti, moraju imati te plaće. Molim vas malo jasniji odgovor o tome, zato što čak i ako ste razgovarali s ministrom, morate učiniti nešto i to sada. Hvala, a sada Ines Sajala Sender. Hvala vam i dobrodošli i puno sreće. Vjerujem da će sve biti u redu jer uglavnom imamo vrlo dobra iskustva sa malim zemljama. Imam dva pitanja. Prvo je o željezničkom paketu. Pozdravljamo činjenicu da vaše predsjedništvo pokušava učiniti što više može u političkom dijelu. Ja sam vam samo htjela pojasniti da neki od nas smatraju da se e, vrši pritisak na tehnički e, dio ali moramo vam reći da bez političkog dijela mislim da cijela priča neće imati uspjeha. E, sve znamo o tome, ovdje smo od prvog paketa, stoga vas pozivam da stvarno uložite napore, mi ćemo vas podržati da se poradi i na političkom dijelu. Zatim nekoliko unilateralnih nacionalnih inicijativa nas brine kad je reč o cestivnom prijevozu. Sada imamo Francusku i Belgiju koje žele uvesti čak i zatvorske kazne za vozače kamione koji spavaju u kabinama. U Njemačkoj se govori o plaćanju minimalne plaće samo za prelazak Njemačke. Zatim zamislite koji je to birokratski teret za tvrtke i naravno sve to ometa slobodu kretanja. A kad tražimo alternative za željeznice, Deutsche Bahn nam također E, ne omogućava da proizvodi bez problema prelaze preko Njemačke. Äh, ich habe zunächst mal äh, die Frage mit der Rail Baltica, ob Sie glauben, dass durch den... Äh, dakle, prije svega pitanje o Rail Baltica. Smatrate li da će Junckerov plan to omogućiti, da se napravi napredak na e, dakle, Baltičkoj željezničkoj mreži, Um, znam da postoje neke poteškoće između tri zemlje, no zanima me koje su mogućnosti u tom području. Drugo pitanje je o minimalnoj plaći. Oni koji rade, osobe koje rade u Njemačkoj, bez obzira na to iz koje zemlje dolaze, će naravno dobiti e, obaveznu minimalnu plaću. No pitanje je, pitanje se postavlja kad, se, kad je riječ o prolazu kroz Njemačku. Tu nastaje problem. Stoga u svakoj zemlji svi moraju dobivati plaće prema propisima. No kad je riječ o prolasku kroz zemlju, tu je stvar drugačija. A sljedeće pitanje je o klimatskim promjenima. Znam da je Njemačka aplicirala za više sredstava i za cestu i za željeznicu. I kako možete osigurati da će se ispuniti i ciljevi e, klimatskih promjena i zaštite radnih mjesta u okviru Junkerova plana. Ispričavam se, napravio sam jednu grešku. Oprostite, zaboravio sam gospođu Bilpao. Hvala vam. Bez brige neću vam to uzeti za zlo. Mislim da je sve rečeno, ali ja bih vas također pitala dvije stvari. Tehnički stup i politički stup željezničkog paketa. Latvijsko predsjedništvo je jasno reklo da želi napredovati u političkom stupu i mene zanima koja je vaša strategija dakle da se napreduje u kompletnom paketu i što očekujete od vijeća. Te što očekujete od vijeća kad je riječ o prvom čitanju o Mm, izvještaja o interoperabilnosti ovog parlamenta. A, e, zemlje, kad govorimo o cestovnom prijevozu, a, e, uvode unilateralne mjere koje opasno štete prevozničkim tvrtkama. Mislim da ne moramo govoriti o pojedinačnim slučajevima, to je problem cijele Europske unije i zanima me što ćete učiniti po tom pitanju. Dakle, cestovni prijevoz na razini Europske unije, kako ćete spriječiti da svaka zemlja usvoji mjere koje su mm, potpuno suprotne onome što smo radili do sada, a to je dakle slobodan protok e, proizvoda i usluga. Hvala vam, ministre, sada vi imate riječ. paldies, e, kungs, e, par Dame i gospodo zastupnici, puno hvala za sva ova pitanja. E, pokušat ću odgovoriti na sva njih i to redom. Velik broj pitanja odnosio se na minimalne plaće i e, isto tako e, čuli smo pitanja o uvjetima rada kao i zahtjevima vezanim za odmor vozača. Velik broj zemalja govorio je o tim mjerama. Naravno, ta mjera ne potpomaže konkurentnost niti ciljeve unutarnjeg tržišta. Što moramo napraviti po tom pitanju? Moramo razgovarati o tim pitanjima, moramo pokušati naći rješenje kako bi situacija se jednostavno uskladila s europskim tim e, zakonima. Moramo vidjeti kakva je situacija s minimalnim e, plaćama i e, drugim aktivnostima pojedinih poduzeća u raznim državama članicama. Nećemo moći inače omogućiti konkurentnost u okviru Europske unije. Naravno, o tom pitanju govorit ćemo zajedno s drugim kolegama, ministrima prometra. Kao što sam već rekao, u velikom broju zemalja e, su e, e, izrazili zabrinutost zbog mjera poduzetih u Njemačkoj. Treba također reći da su ova pitanja više u nadležnosti ministra za socijalnu skrb nego li ministara prometa, ali naravno i dio toga se odnosi i na nas. Što se tiče sf i Junkerovog programa investicija, u okviru e, SEFA dio financiranja bilo je predvuđeno i za financijske instrumente. Nacionalna izdvajanja predviđena da se e, realiziraju E, investicijski projekti neće se smanjivati. Ono što sada čujemo je da ti financijski instrumenti bi mogli predstavljati garancije i da neće se primjenjivati po načelu kvota na svaku zemlju članicu. Cestovni promet je vrlo aktualna tema na europskim cestama veliki je broj žrtava prometnih nesreća. To je jednostavno nešto što ne možemo izbjeći kao pitanje i koje će se sasvim sigurno eh, biti na našem dnevnom redu i to na važnom mjestu. Isto vrijedi i za mobilnost, naročito prometovanje u gradovima i što se tiče najranjivijih korisnika cesta, to su pješaci i biciklisti, u gradovima trebamo raditi na sigurnim infrastrukturama kako bismo ih zaštitili. I to je pitanje na popisu naših prioriteta o kojima ćemo raspravljati. E, sada ću vam reći par stvari o prelasku s cestovnog na željeznički promet. Jasno je da u nekim zemljama su željezničke mreže razvijene. Došlo je do toga zahvaljujući puno investicija. Budemo li koristili plan ulaganja, tu će eh, taj željeznički promet postati puno konkurentniji. Eh, on bi mogao eh, postati s vremenom atraktivniji. Budemo li imali manje vozila na cestama, ceste će biti e, puno lakše prometne, a prometovanje će biti puno više ekološko. Moramo e, pripaziti da sva ta infrastruktura bude pristupačna. Na taj način će se s cestovnog prometa lakše preći na željeznički. Što se tiče četvrtog željezničkog paketa, mogu vam reći da smo već sada priredili tekst kompromisa. Zovemo to ublaženim tekstom koji se odnosi na e, politički tekst. Mi ga tako zovemo. Postoji dakle jedan dio tekst koji govori o operativnim dijelovima, o željezničkim operaterima. Govorimo tu također i o personelalu i o upravnim kadrovima. Taj tekst je sada na čitanju kod država članica koji će nam 30. siječnja dati komentare o njemu. Htjeli bismo napredovati na svim tim pitanjima. U svakom slučaju učinit ćemo sve što budemo mogli kako bi se na političkom planu napredovalo, a što se pak tiče tehničkih aspekata, 29. siječnja održat će se trijalog. Mislim da ćemo uvelike tu napredovati kako bismo napravili sve što možemo da dođemo do dogovora. Što se tiče pitanja Gibraltara, rekao sam da mi kao predsjedništvo nećemo to pitanje moći potpunosti riješiti. Ono što možemo pak učiniti jest da pripremimo sve one tehničke aspekte koje treba rješavati e, da u trenutku kada dođe do deblokade političke pitanja da će onda taj dio već biti spreman. Dakle, čim se političko pitanje riješi na najvišoj razini, mi smo spremni, naš tehnički dokument koji će do tada već biti spreman, e, poslati na odgovarajuće instance tako da ga se odmah može početi proučavati. Što se tiče Baltičke željezničke mreže i Junkerovog mog programa ulaganja. Baltička željeznička mreža zaista je vrlo veliki program koji bi povezao ostatak Europe željeznicom. A u e, smislu e, prometovanja Baltičke su zemlje izolirane. Nemamo niti dovoljno željezničkih pruga, niti cesta. Geografsko gledano zapravo smo izolirani. Dakle, kako cestovnim, tako i željezničkim e, prugama. S ekonomskog stanovišta nemoguće je izgraditi tu infrastrukturu bez e, pomoći e, Europske unije. Treba nam pomoć sa strane same Baltičke zemlje nisu u mogućnosti izgraditi takve mreže. E, Europske će Baltičke će zemlje sve prirediti kako bi mogle primiti primiti e, sredstva iz europskih strukturnih fondova. Što se tiče Junkerova plana ulaganja, tu moram reći da ima nekih kontroverznih točaka, no bilo bi teško to financirati na osnovu zajmova i kredita. To ne bismo bili u stanju u dovoljnoj mjeri pokriti. Prema tome, trebat ćemo pokušati naći u okviru strukturnih fondova još mogućnosti da financiramo taj projekt koji je važan za cijelu Europu. Mislim da sam odgovorio sada na većinu pitanja što ste mi ih postavili. Još jedna stvar vezana za bijelu knjigu prometa. Izvjesno je da ćemo govoriti o bijeloj knjiži. vrlo ćemo vjerojatno eh, ga eh, proučavati, međutim, vjerojatno do njega neće doći za vrijeme našeg predsjedanja. Nadam se da sam odgovorio na sva vaša pitanja na koje vam zahvaljujem i nadam se da ste odgovorima zadovoljni. Izvolite. Sie sehen am wir sind es. Vielen Dank, Mislim da možete iz ovog aplauza ocijeniti da smo vrlo zahvalni da ste nam došli i da ste odgovorili na pitanja koja su vam postavljena. Svakako ćemo i dalje usko surađivati. Naš zajednički cilj je da pokrenemo Europu i idemo dalje. Hvala vam puno. So, wir werden jetzt weitermachen. Möchte Sie bitten, Možemo nastaviti dalje. Molim vas da sjednete na sva mjesta. Onaj tko želi otići, neka ode. Prelazimo na predstavljanje studije o ex post procjeni utjecaja o primjeni trećeg paketa o pomorskoj sigurnosti jeste li dobili ovu studiju u elektronskom obliku. Nedavno smo vam poslali elektronski, a danas ste dobili i u papirnatom obliku. Mislim da je sada trenutak da o tome e, raspravljamo, imali smo svi dovoljno vremena da se pripremimo. S nama su autori. Gospodin Nolet. Nadam se da sam to dobro e, rekao. I gospođa Liza Ules, koja će također kratko govoriti, te gospodin Karamis je tu u ime komisije. On će nakon toga govoriti o nedavnim nesrećama. Onda, dakle, gospodin Nole, izvolite. Thank you very much for inviting us. Hvala vam što ste nas pozvali da vam predstavimo našu studiju o provedbi i učinku trećeg paketa o sigurnosti pomorske plovite. U prezentaciji ćemo objasniti e, ciljeve studije, predstaviti vam nalaze i rezultate, prikazati izazove koje smo mi uočili, te na kraju zaključiti nalaze dakle studije. Ex post procjena utjecaja pruža analizu provedbe i učinkovitosti mjera koje su uključene u sedam direktiva i uredbi koje čine treći paket o sigurnosti pomorske plovidbe koji je usvojen 2009. i proveden 2011. Stoga na snazi je kratko vremensko razdoblje. Na temelju prvog i drugog paketa Cilj trećeg paketa jeste da propisi budu učinkovitiji te da doprinose konkurentnosti sektora time što će se staviti e, veći pritisak na vlasnike brodova koji ne udovoljavaju standardima. Na temelju procjene smo uočili razlike ekonomske, okolišne učinke i socijalne učinke e, za koje je predviđeno da će treći paket o sigurnosti pomorske plovedbe imati i zapravo ove studija potvrdila te učinke. Informacije smo dobili iz e, istraživanja te iz konzultacije sa dionicima. Kao što sam ranije spomenuo, e, vrijeme koje je prošlo od provedbo nije dovoljno dugo da bismo mogli u potpuno ocijeniti jesu li se dugoročni učinci materializirali. Studija zaključuje da većina anticipiranih kratkoročnih i srednjerečnih ciljeva ovih direktiva da su se i ostvarili. Tri rezultata koja je najbitnije spomenuti i u svjetlu naših rasprava o nedavnim pomorskim nesrećama su sljedeći. Veći pritisak na brodove koji ne udovoljavaju zahtjevima. Treći paket o sigurnosti pomorske plovidbe je povećao sigurnost brodova. Zatim definirani su minimalni standardi kad je riječ o upravljanju brodovima, e, brodarskom registru. Zatim imamo detaljne revizije i to su recimo pozitivni učinci. Zemlje članice jedan dio nadzora e, države luke ipak prepušaju lučkim vlastima. The new inspection regime on the... Novi režim e, inspekcija u okviru ispunjavanja zahtjeva države zastave usklađuje kriterije za analize. To postrožuje i zahtjeve za substandardne brodove. Zatim, imamo više podataka o pomorskom prometu e, zahvaljujući nekoliko informacijskih sustava koji su uspostavljeni ovim paketom. Ključni informacijski sustav je e, direktiva o sustavu nadzora plovidbe te e, razmjena pomorskih podataka. Različiti sustavi također doprinose identifikaciji visokorizičnih plovila i pomažu u donošenju odluka e, nakon nesreće ili incidenta. Treće, poboljšana je suradnja. Poboljšano je prikupljanje informacija i razmjena informacija u slučaju nesreće. I poboljšana je, poboljšana je i istraga nesreća. Sve je to dovelo do e, dostupnosti e, informacija koje su na raspolaganju zemljama članicama. A sada ćemo e, reći koji su izazovi koje smo uočili za vrijeme studije Prvo je dakle neovisnost e, tijela nadležnih za istrangu nesreća. Svaka zemlja članica mora imati takvo tijelo, no za vrijeme razgovora rekli, neke zemlje članice su rekle da je neovisnost ponekad problem. Neovisna tijela koja spadaju pod pomorsku upravu imaju malu administrativnu autonomiju i mali proračun, te zapravo nedovoljno resursa. Druga stvar koju je važno spomenuti je povijest tih tijela e, kroz različite zemlje članice Europske unije vrlo raznolike. Neke postoje već 30 godina, imaju iskustva u e, prikupljanju podataka o pomorskim nesrećama, no neke su e, osnovane tek prije dvije godine, tako da razina iskustva je vrlo različita od zemlje do zemlje. A i osoblje se također spominje kao problem i to posebice u novoosnovanim tijelima. Stoga još se radi na usklađivanju e, postupaka za istragu nesreća i, mm, i još jedan izazov je e, osiguranje mjesta za e, određivanje mjesta zakloništa za brodove koji se recimo nađu u nesreći. E, to je teško zato što su sve nesreće različite i potrebno je pokriti čitav niz različitih situacija s obzirom na to gdje se nesreća dogodila. I trenutačni pristup u direktivi to ostavlja zemljama članicama da razviju vlastiti pristup. No, nedavne nesreće su pokazale da u takvim slučajevima su procesi donošenja odluka bili predugi i da je to onda stvaralo prepreku za upružanju pomoći. Potrebna je praktičnija priprema, e, bolje planiranje, ali vjerojatno i veća razina neovisnosti tijela koja su nadležna u ovom slučaju za donošenje odluka. I posljednji izazov se odnosi na sustav nadzora države luke i prema novom režimu inspekcija e, zapravo taj se režim smatra uspjehom, no zemlje članice su izvijestile da su ponekad morale uložiti znatne napore da se prilagode novim zahtjevima. I to posebice e, sada kada moraju provoditi inspekcije 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Ovaj novi režim inspekcija se provodi jednu godinu i mm, neke su zemlje članice izvijestile da e, to predstavlja opterećenje za njih. E, no, to su svi podaci koje smo imali. I na kraju bih još rekla nešto o ulozi EMSE koja je također bila dijelom studije. Uloga Europske agencije za pomorsku sigurnost je pomoći e, nacionalnim tijelima, ali i pomoći im u izvršavanju svojih uloga. I sve su zemlje članice izrazile jednoglasnu podršku agenciji, to posebice u području tehničke pomoći, izobrazbe te e, u pogledu razmjene informacija. I hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Karamitas. I on će nam nešto reći o nedavnim nesrećama na moru, o osiguranju te o osiguranju putnika. Izvolite. Thank you very much, Mr. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam na ovom pozivu, hvala vam što ste me pozvali na ovu raspravu. I kao što je rečeno, htio bih se koncentrirati na dvije teme. Prve su e, nedavne tragične nesreće u Jonskom i Jadranskom moru. Svi smo dobili informacije iz toga o tim nesrećama i elektronski i e, u papirnom obliku. Druga stvar koja je povezana s time su je um, REFIT program koji se trenutačno provodi, a riječ je o zakonodavstvu koje se tiče sigurnosti putnika. Nakon ove prezentacije procjeni utjecaja trećeg paketa o pomorskoj sigurnosti, tako da dopustite mi da počnem sa pomorskim nesrećama svi izražavamo sućut obiteljima i prijateljima žrtava i razalošćeni smo smrću i tuzi te žalosti koje je ovo izazvalo. Taj se, od tog se događaja moram vam reći da sam ja bio u kontaktu sa grčkim i talijanskim vlastima i mm, surađivo i sa kolegama iz Lisabona. Moje službe rade zajedno sa njima da se utvrdi kako se ta nesreća dogodila i naravno jasno smo rekli da smo da im stojimo na raspolaganju ukoliko trebaju bilo kakvu pomoć EMSE. Danas ne želim špekulirati o tome kako je izbio požar na tom brodu i što je poduzela posada. Nadležna tijela trenutačno provode istragu i zato im je potrebno vremena. Na, dopustite mi e, da vam kažem da imamo vrlo jasna pravila o pomorskim nesrećama, o neovisnosti istrage te o suradnji e, zemalja članica. Talijanska nadležna tijela su započela formalnu istragu prema direktivi e, prema odgovarajućoj direktivi i pozvale su i ostale dionike da sudjeluju u tom, tom postupku. Riječ je o tijelima koja su zadužena za istrage i oni trenutačno rade. I Istraga je sada premještena u Brindisi kako bi se osigurala neovisnost. Talijanska tijela imaju najviše godinu dana prema propisima za objavu izvještaja o nesreći, no nadamo se da će to biti ranije. Što se može naučiti iz ove nesreće? Sve to će treba uzeti u obzir kada govorimo o sigurnosti putnika i na razini Europske unije i na međunarodnoj razini. Aspekti koje bih ja htio e, naglasiti je navodno prisustvo slijepih putnika. Treba ustanoviti točan broj putnika na brodu. Europska unija je jasno rekla dakle, da se traži precizan popis putnika na brodu i to je odgovornost prijevoznika da prikupite informacije, zabilježi ih i da budu dostupne e, nadležnim tijelima u slučaju nesreće. Tvrtka mora prikupiti i osigurati, to je pružiti te informacije. Osim toga spomenute su i pitanja sigurnosti e, o prisutnosti slijepih putnika na brodu. Novi zakoni propisuju zahtjeve za, i za prijevoznike i za luke. 2009. smo imali dva inspekcije, dvije inspekcije u luci u Patrasu i to je rezultiralo time da su grčke vlasti procijenile vlastitu sigurnost i donijele mjere za unapređivanje u tom području. Europski zahtjevi Zapravo mi smo u našem izvještaju pripremili popis zahtjeva i objasnili ih i to smo vam poslali. Najprije bih htio reći koje su poteškoće, gdje moramo unaprijediti. Prvo su e, popisi putnika. Za vrijeme ovog procesa Dakle, imali smo slučajeve kada smo imali ljude imenovane po prezimenu i imenu. No, u grčkom možete koristiti i jedan i drugi način. Tako da ispada da je jedna osoba unešena dva puta. Tako da, eto, vidi se da naša pravila nisu dovoljno e, jasna. Zato što nekada se netko ne zabilježi, a nekada se pak neko zabilježi dva puta. Tako da, eto, postoje lekcije koje možemo e, naučiti i unaprijediti sustav. I još bih htio reći dvije stvari o sigurnosti putnika te o provjeri e, zakonodavstva. Koji su naši ciljevi? Želimo analizirati sadašnji okvir, želimo vidjeti je li prikladan svojoj svrsi, te e, da li se provodi na učinkoviti način. Revizija zakonodavstva se još uvijek nije dogodila. U određenim dijelovima. Ono što je započeto je rezultiralo preinakama zakonskih propisa i tu vam obećajem da ćete i vi imati jako puno posla. Riječ je o registraciji osoba na brodovima. Dakle, to je jedan od propisa koji prolazi kroz, kroz ovu reviziju. Cilj komisije je unaprijediti postojeće zakonodavstvo i e, ove su nesreće pokazale važnost jasnoće propisa. Osim toga, nove bežične tehnologije danas moraju biti dostupne i pomoći u lokalizaciju putnika na brodu. Na primjer da recimo kada se ukrcate na brod da dobijete narukviću da se u svakom trenutku zna gdje se nalazite. To su minimalni troškovi i na taj način se putnici mogu pratiti. To je nešto o čemu valja razmisliti i to je svakako korisno u slučaju nesreća gdje se mogu pronaći osobe, e, jesu li još žive i tako dalje. I još jedna točka koja je jako bitna je stabilnost broda. Jako je važno primijetiti da u ovoj posljednjoj nesreći da smo imali vjetar koji je bio snažniji od 10 bofora da smo imali požar, da je voda ušla u brod zato što se nastojao ugasiti požar. A brod je ostao nagnut dakle na 5 do 7 stupnjeva Iako smo se borili u prošlosti da zadržimo štokolski sporazum u našim zakonima, zato što su određene zemlje e, vršile pritisak da idemo prema pravilima IMO-a. IMO no mi smo smatrali da ti propisi nisu e, dovoljni da se zajamči stabilnost plovila u slučaju nesreća. Sva sreća, zadržali smo ta pravila i pokušat ćemo u skoroj Mm, budućnosti promijeniti i međunarodna pravila, zato što evo nakon ove posljednje nesreće smo shvatili da su naša pravila ipak bolja od e, međunarodne organizacije, od pravila međunarodne organizacije. E, te smo informacije prikupili i poslat ćemo ih i e, međunarodnom, međunarodnoj organizaciji da i oni iskoriste naše iskustvo. I zadnji dio mojeg izlaganja želim malo komentirati ovu ex post procjenu utjecaja trećeg paketa o pomorskoj sigurnosti o kojoj ste upravo čuli. Bez obzira na kratko razdoblje provedbe trećeg paketa, samo 2011. do sada, smatramo da je bilo jako puno pozitivnih učinaka mjera koje su tada uvedene studija se koncentrirala na neovisnost tijela za istragu. Određena e, tijela za istragu koja pripadaju lučkim upravama ponekad nemaju dovoljan proračun, a nemaju niti slobodu odlučivanja o svojim resursima. To je još više zabrinjavajuće. I zbog toga je komisija pokrenula postupak protiv Italije nakon nesreće sa Costa Concordium u 2012. No rezultat toga je da je Italija pokrenula, um, uspostavila svoje, svoja, svoja neovisna tijela za istragu i prije nekoliko dana su nas posjetili e, ljudi iz tih tijela. Osim toga, pod trećim paketom Europska unija je bila aktivnija u postupku odgovornosti brodara Dakle, tu je ažurirana posljednja konvencija IMEO-a iz Atene o naknadi štete putnicima. I ta je e, uredba stupila na snagu 2012. i osiguravaju se propisi u slučaju nesreće. Putnici imaju čitav niz prava i prava na naknadu od 20 ili 21 tisuće eura kako bi osobe koje su doživjele nesreću mogle platiti svoje troškove. A u nekim slučajevima naknade mogu doći do 16.000 eura. E, putnici mogu tražiti e, tu odštetu direktno od pomorskog prijevoznika ili od svojeg osiguravajućeg društva. Tako da očito je da su e, ti procesi već počeli. I na kraju, u ovoj studiji mi je drago da su e, dionici pozitivno ocijenili direktivu o sustavu nadzora plovidbe. E, zatim isto tako da smatraju pozitivno mjesto za određivanje zakloništa za brodove u slučaju pogibelji. dionici isto tako pozdravljaju uspostavljanje radne skupine o određivanju e, zakloništa nakon e, nesreće broda Flaminija, te pozdravljaju definiranje smjernica u slučaju pružanja pomoći. I još nekoliko završnih riječi. Smatram da su svi aspekti o kojima smo danas govorili jako bitni i moramo osigurati da postojeće zakonodavstvo bude točno implementirano na razini Europske unije i nadamo se vašoj podršci s obzirom na rezultate e, istrage ove nesreće i u pregovorima sa IMO-om. Naše javne uprave, naše lučke uprave i naša industrija brodara, oni su odlični i u kvaliteti i u provedbi pravila i moramo osigurati da ta pravila budu doista i e, da se provode. A ovaj tragični, ova tragična nesreća bilo je oko 500 putnika na brodu, 11 ih se smatra nestalima. I važno je da sve mjere koje dogovorimo da bude jasno da se one moraju i provoditi. Svakako ne smijemo uh, šutiti, moramo biti jasni i unaprijediti uh, mjere koje su već ovdje. Mich auch bei den drei Referenten. Gebe jetzt das Wort an... Lijepo. Sada ću dati riječ Helenu uh, van de Kampu. Naravno, hvala svim, svim vama koji ste sada održali prezentaciju. Zahvaljujem se i našem uredu koji je napravio tu, e, e, tu e, studiju. Vidim puno nizozemskih imena. Siguran sam da je to odlična studija. Zahvaljujem se zamjeniku ravnatelja opće uprave MUV na prezentaciji što se radi s ovim izvješćima? Obično kada se objave takva izvješća, to se ne nađe na prvim stranicama novina. E, kada vidimo tko dolazi na ovakav sastanak, vidimo da se radi o vrlo stručnim pitanjima koje, znaju, koje zanimaju stručnjake. Međutim, kada dođe do nesreće kao što je ona Koste Concordia ili Atlantika, onda odjedanput svi E, i govore u medijima kako treba intervenirati u ovakvim situacijama. E, zapravo sad se pitam sljedeće, kakva je uloga ljudskog faktora? Dakle, ponekada se e, može napraviti tko zna koliki broj zakona, ali ne možete nikada isključiti ljudski faktor i pogrešku koju može napraviti čovjek, kao što je to bio slučaj s kapetanom Koste Konkordije. S druge strane, Northern Atlantic je primjer kada je e, vrijeme bilo loše. Što se tiče popisa putnika na Norm Atlantiku, Ili smo spasili stotinu ljudi više ili stotinu ljudi nije spašeno. To je pomalo specifična e, situacija. Možemo se e, nadalje pitati kakva je situacija s e, agencijom za pomorska pitanja sa EMS-om, ljudi e, koji e, se e, koji dobro poznaju ovu situaciju smatraju da EMSA ništa ne može napraviti, naime da nitko ne može ništa napraviti. Jest da se kaže da treba napraviti više projekata, međutim kakve stvarne ovlasti ima EMSA kako bi nametnuo ovako nešto. Hvala gospođa Majsner. Hvala lijepa. E, hvala e, komisiji i ovoj studiji. Hvala vam gospodine Karamitos na vašem izlaganju. Gospodin Karamitos je na kraju svog izlaganja rekao da 2011. 12. 13. i 14. godine e, da je bilo svega tri velike pomorske katastrofe 2012. godine Flaminija koje je bila u međunarodnim vodama, bilo je to za vrijeme e, ljetnih praznika, došlo je do operacije spasavanja, međutim situacija nije bila tako dobro. 2013. godine Costa Concordia i nakon toga normalno Atlantik, e, pomorska sigurnost i jest na visokoj razini kod nas pokušavamo isključiti da dođe do bilo kakve nesreće. Međutim, uvijek e, do nje može doći ljudski faktor je isto uvijek e, može biti u pitanju. Mi na nivou našeg odbora moramo se pitati postoje li potreba za još povećavanjem razine pomorske sigurnosti. Govorili ste na primjer o Flamini, ali ja želim znati što se točno dogodilo, jer operacije spašavanja nisu bili rezultat međunarodne suradnje. Barem u slučaju Norman Atlantika je e, došlo do suradnje prilikom e, spašavanja. Što se Flaminije tiče, ustanovili smo da se propisi trebaju promijeniti kako bi pomoć došla brže i kako bi bilo suradnje među, e, na međunarodnom planu. U ono vrijeme Bran Simpson bio se prvično iznervirao i rekao je da ono što je uvijek, od uvijek postalo na moru jest da si pomorci međusobno pomažu, a to upravo nije ta, u tom E, slučaju funkcioniralo. Mene zanima, dakle, jeste li izvukli neke zaključke vezane za katastrofu broda Flaminija? Isto tako, što je sa Norman Atlantikom? i e, kada će se završiti istraga i kada ćemo iz toga moći izvući zaključke. E, gospodine Karamicost Rekli ste da međunarodna saradnja nije uvijek bila dovoljno dobra kad se radilo o Flamini. E, zanima me kako će se međunarodni propisi promijeniti. Kao što vidite, ja želim sve odmah saznati i sve riješiti odmah. Hvala sada Karima Deli. E, hvala. E, hvala na ovom svemu što smo čuli. Nekoliko pitanja. Prvo pitanje, na koji način E, će se instrument safety net koristiti, e, kako će se koristiti e, kada se za putnike u pomorskom prekograničnom prometu. Isto tako što napraviti kada postoji prekogranična pomorska povezanost, a plovila su neispravna. Pitam se što se događa kada dođe do nesreća i da li tada podaci mogu biti lako dostupni. E, da li spašavanje koje se obavlja odgovara dobroj praksi na planu spašavanja? Koska Concordia je potonula u siječnju 2012. godine. Dakle, prije točno tri godine. Kako to da u ove tri godine komisija nije niti jednom dala nikakav prijedlog, a isti je bio više puta najavljen? Hvala. E, sada kolega Bach. E, već je bilo puno pitanja koje su kolege postavile. Mene zanima samo jedno konkretno pitanje koje upućujem komisiji. Da li je transpozicija direktive iz 2009. godine i e, sve zakonske odredbe koje u njoj stoje, znate li na koji način je ona preuzeta u zemljama članicama? Mislim e, da je po pitanju prometa zakonodavstvo dobro ali problem je u tome na koji se način to provodi u državama članicama. Hvala. E, htjela sam vam reći da ja ovdje imam dokument Europske komisije koje je navodno povjerljiv, međutim može se naći na internetu. I tu već prije pet godine se kaže da je italijanska flota zastarjela i riskanta. I e, različite brodovi, veliki broj brodova su e, brodovi koji su plove talijanskim e, plovnim putevima, e, kako brodovi tako trajekti, koji imaju preko 20 godina, njih 30 ima preko 27 godina. Uglavnom, Talijani imaju veliku flotu koja ima čak e, i 50 godina, koja se puno preinačila u tih 50 godina, ali e, mnogo toga je zastarjelo. E, neke od tih neki od tih plovila, recimo one italijanskih željeznica su 73. između Napulja i Iskije, Također ima i jedan brod iz 78. godine između e, na Sardiniju plovi neke iz 74. Dakle, i postoji još i neki brodovi koji i dalje plove sredozemljem, koji recimo su sada prešli jedan od njih pod cipasku zastavu. Dakle, trenutno se e, definira strategija e, Jadransko-jonske e, makroregije koja stavlja naglasak na pomorski premet. U okviru e, mreže TNT postoji još jedan dio koji nedostaje između, dakle, na dijelu između Ankone i Barija treba izdati certifikaciju koja se izdaje na nacionalnom nivou. E, što je s time. E, hvala. Evo, većina pitanja je za komisiju, a ne za e, one koji su autori studije. Zato ću se ja uputiti njima pitanje što treba promijeniti kako ne bi došlo do ponovno do ovakvih nesreća. Naravno, vi možete odgovoriti na pitanja postavljena komisiji. E, tko od vas želi početi, to međusobno odlučite. Äh, vielleicht nehmen wir dann Herr Karamitsos davor, dann haben Sie noch ein bisschen Zeit. I give them some time to reflect from their side. Okay, Sana. Okay. Možda najprije gospodin Karamitsos. Za početak, e, počet ćemo s najstarijom nesrećom, onom Slaminije. Ono što smo iz toga izvukli je da sada e, radimo operativne smjernice. Svi e, su e, jednostavno taj vrući krumpir prebacivali iz ruke u ruku i to je stvorilo puno problema. A sada države članice čekaju operativne smjernice kako bi se znalo što načiniti u takvim situacijama kada je brod u opasnosti. Kako reagirati na SOS? Sada najprije pitanje gospodina Van der Kampa i e, pitanje vezano za e, ljudski faktor, to je sasvim sigurno e, bio slučaj e, kada je talijanski brod koji je krstario veliki brod se nasukao na otok morali smo zapravo shvatiti kako to funkcionira i kako funkcionira popis putnika. E, moramo s puno opreza uzeti ono što e, je, su mediji rekli. Preko Božića se ništa puno nije događalo, osim jednog aviona koji je na dalekom istoku pao i taj brod. Prema tome, medijska se pozornost usmjerila na to i zato se jako, jako puno o tome reklo, mnogo to je kontradiktorno. Spekulacije je mnogo, trebamo biti opresni i prema tome čekati da imamo izvjesne informacije koje će nam dati vlasti kako bi se imali i točne popise putnika. Dio pouka jesmo izvukli i ja sam ih spomenuo i zaista se nadam da nećemo morati čekati godinu dana da domijemo prvu inačicu izvješća. Što je važno u tom slučaju? Što su e, vlasti shvatile je da treba surađivati. Talijanske i grčke vlasti dobro su surađivale, a e, također i e, njemački istražitelji su jako dobro surađivali s njima. Vidjet ćemo što od njih e, možemo naučiti i vidjeti na koji način možemo stvari poboljšati. Postoje pravila međunarodne pomorske organizacije, ona je dala jako puno E, puno priloga veliki obol i mi pokušavamo surađivati s državama članicama i trebamo imati zajednički pristup i e, pravila sigurnosti Međunarodne pomorske agencije. Ima i nekih problema, ali u osnovi sve to dobro funkcionira. Posljedna stvar koja je delikatna, pa ne znam kako da je kažem, pitanje trećih zemalja u IMO-u. Drugačije od e, pitanja koje imaju države članice. Cijelokupno pitanje o tome pod čijem zastavu plovi neki brod i to isključivo iz ekonomskih razloga. Dakle, e, ne radi se o pitanju konkurentnosti ili bilo čega druga. E, tu bi bi nama bilo drago da međunarodna pravila budu jednako stroga koliko i naša. E, e, jer mi tražimo da e, svi ti brodovi budu i s ekološkoj strane sigurni i mnogo drugo. Mi smo sa IMO-om surađivali po mnogim pitanjima. Pitanja, na primjer, vrata koja će biti nepropusna. Dakle, važno je da su se e, ta e, brodska e, vrata na trajektima dobro zatvore, da se most dobro zatvori kada se podigne. Tu se puno toga testira na brodu, međutim stvari konkretno na brodu ne funkcioniraju uvijek dovoljno dobro. Trebalo bi e, da se to sve provjeri, da se provjeri da je to napravljeno kad brod e, digne sidro i to u prvih pola sata plovidbe. Govorili smo i o toj sigurnosnoj mreži i kako bolje surađivati. Ono što se može reći da dio sigurnosnih aspekata dobro funkcionira, ali postoje i stvari koje se mogu poboljšati. Stručnjaci sada o tome raspravljaju kako to treba e, provesti. Možemo ipak biti ponosni da ipak imamo najbolji sustav na svijetu za praćenje plovila puno bolje nego u zračnom prometu ili cestovnom prometu. Dakle, taj sustav dobro funkcionira. Razgovaralo se i o pitanju da e, putnici kada dođu na brod dobiju narukvicu da se vidi što se može napraviti za slučaj nesreće. E, moram biti vrlo otvoren i reći da ne znam ništa, a, nemam nikakve informacije o tome da je talijanska flota vrlo stara. Ne znam e, o kojim se brodovima govori, velikim ili možda nekim vrlo malim brodovima. Možda je to pitanje koje se trebamo pozabaviti, ali u svakom slučaju to nije nešto s čime smo mi upoznati. E, nisam možda odgovorio na sva vaša pitanja, ali ako želite mogu bilateralno s vama eh, raspraviti o pojedinim mm, pitanjima koje ste nam postavili. Zaključno mogu reći da se nam da ćemo izvući brzo zaključke iz e, ovog nesreća, a problem sa Kostom Konkordijom, tu spašavanje nije dobro teklo i čekamo neovisnu istragu eh, talijanskih vlasti. E, mi smo inače e, pokušali baš prije dva dana e, kad smo dobili neke informacije doći do odgovarajućih zaključaka. Hvala. Sada predajem riječ autima studije. Ko se želi javiti prvi? Hvala predsjedavajući jedno pitanje koliko nam vremena daje. Evo, gospodin Kramic, imam jedno dopunsko pitanje jer nisam zadovoljna e, djelomično vašim odgovorom, ali najprije možemo saslušati autore izvješća. Pa evo, slažem s kolegicom. Ja mislim da je sada potrebno da iznesete prijedloge kada je riječ o Kosti Konkordiji, jer sada je potrebno to čuti. Da li imate ikakve prijedloge, jer vi ništa o tome niste rekli. ja sam najprije htjela pustiti autore studije da se jave. Ja nisam bila osobito zadovoljna vašim e, odgovorima, naime, jer bih htjela biti sigurna ono što ste rekli, da li e, će izvješće istražnog povjerenstva biti na raspolaganju za godinu dana, da li će to odmah biti dostavljeno parlamentu ili ne? To je bilo moje prvo pitanje. Zatim, e, ova pravila koja izrađujete nakon nesreće Flaminije. Kada ćemo dobiti popisih pravila? Naime, mi smo jako zainteresirani rezultatima i tim novim pravilima. Ja sam ih više vrat stražila od komisije i htjela bih to e, čuti rokove. Hvala, sada ću nakratko ponovno dati riječ gospodinu Karamicusu, a onda ćete vi dobiti e, autor izvješća riječi. Što zadnje pitanja tiče, Mislim da su, da po pravilima treba sačekati godinu dana. Što se tiče ove zadnje točke koje ste spomenuli, mislim da su izvješća gotova. Što se tiče Flaminije, neki nalazi, preporuke mogu biti dostavljeni u nekoj etapi, dakle kada ih dobijemo. Što se tiče dostupnosti izvješća, istražnog povjerenstva e, postoje pravila, mhm. dakle, Međunarodna pomorska organizacija nam to daje, a kad mi to dobijemo, onda ih e, vama možemo proslijediti. Dakle, što toga tiče, čim mi dobijemo izvješće od istražnog povjerenstva, dobit ćete ga i vi. E, ono što bismo mogli napraviti jeste da se vrši pritisak da se dobije prije to izvješća, da ne čekamo recimo godinu dana. Dakle, ako se može napraviti neko, neko poboljšanje u zakonodavnim e, tekstovima, onda e, možemo napraviti neki pritisak. Evo, ja samo spominjem ovo, pitanje imena i prezimena. Ako se tu nešto može napraviti, onda dajmo djelovati što prije. A drugo pitanje ticalo se Koste Konkordije. Što se Koste Konkordije tiče, mi smo napravili barem tri ili, ako se ne varam, četiri zajedno s državama članicama izvješća i prijedloga Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. s ciljem da se popravi situacija. Jer Gosta Konkordija ne, ne ostaje u nacionalnim vod, eh, u europskim vodama, već nacionalnim, dakle bilo dobro da se dogovore ta pravila s Međunarodnom pomorskom organizacijom i zajedno s državama članicama napravili smo izvješće, prijedloge i neki sveće već u provedbi. Ako želite, možemo vam to e, doslijediti, neki barem od rezultata tog rada. Puno toga je bilo temeljeno na dobrovoljnom e, doprinosu pomorskih tvrtki. Dakle, neki su već e, pristali na određene mjere koje su na kraju postale obvez, obvezne. Hvala. Sada gospodin Nole ima riječ. Još hvala predsjedavajući. Mm, treba će malo vremena da odgovorim na vaša pitanja. Dakle, koja su to tri glavna koraka koja bi trebalo poduzeti? Pa recimo da treba reći naravno da ne znamo koji su uzroci nesreća. Na primjer, tu imamo ljudski faktor to su elementi do kojih e, koje uvijek moramo imati na umu kad dođe do e, nesreća, ali poslije nekoliko mjera koje bismo mogli e, uzeti razmatranje kada dođe do nesreća, sada predajem riječ kolegici. Pa u ravnoj, ranoj fazi, da, ja ću se, ja pokušati odgovor na vaš pitanje i želim naglasiti tri glavna, glavna problema koja su jako važna kod nesreća. To su pitanja koja se tiču provedbe trećeg paketa mjera, pomorskog paketa mjera, što nije nužno povezano izravno s onim što se dogodilo u prosincu. Dakle, prva stvar jest e, kvaliteta upravljanja i nadzora, e, dakle, nadzor e, uprave za signalizacije i sve što se toga tiče, to zahtjeva jako e, oprezno upravljanje i sve to održava najvišu razinu kakvoće tog sustava. Mjesto zakoništa je jako važno i tako suradnje između država članica i tu smo naglasili da tu postoji mogućnosti za poboljšanje, barem u postupku provedbe, da se donošenje odluka brže obavi, provedba ovoga svega. I treća točka, mogu samo nadvezati na ono što je rečeno, e, sustav nadzora prometa, pomorskog prometa. Osobito njen sigurnosni aspekt e, koji je pod nadležnošću EMSE i to dosta dobro funkcionira, barem za sad. Evo to su te tri, tri aspekta i tako bi se mogao izbjeći jako velik broj nesreća ako ta tri aspekta budu zadovoljna. Dobro, najviše hvala govornicima. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Gospodin Rovnik nije još došao, tako da ćemo morati nakratko prekinuti sastanak do 17.30, pa ćemo onda nastaviti. Uns besonders leid wegen der Besuchergruppe. Sie dürfen gerne lachen, Sie kommen immer entscheidend zu spät. Pa, Šteta prvenstveno zbog e, skupina posjetitelja, ali opet ste došli malo prekasno, ali u svakom slučaju dobro ste došli ukoliko želite sačekati i čuti nastavak rasprave. Ja mislim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 imamo redovite sastanke s komisijom kako bismo saznali kako napreduju e, napreduje rad u komisiji glede različitih pregovora. dajem vam riječ, a onda ćemo voditi raspravu. Najpša hvala predsjedavajući, koliko vremena imam? Je li žurimo? Imamo vremena, dobro. Imate i prikaz na ekranima, tako da bih ja prošao kroz to. Imamo ih dva, dakle jedan se od, tiče e, zrakoplovne politike i zrakoplovnih sporazuma, a drugi se tiče sporazuma o zračnom prometu No, kao što sam jutro rekao, ja sam novi e, ravnatelj za zrakoplovstvo. Nazočni su svi više manje isti, tako da evo, samo kažem da se vraćam. I nadam se da ste imali dobru, plodnu raspravu s mojim e, generalnim direktorom. Dakle, području sporazuma e, nacionalnog zrakoplovstva gdje sve više više surađujemo nakon sporazuma iz Lisabona, Želim e, najprije zahvaliti odboru TRAN na odličnoj suradnji i velikoj podršci koju smo dobili nakon što je Matthew Boldon i Daniel Teha bili ravnatelji, dakle imali smo podršku i na e, horizontalnim sporazumima kada smo pregovarali sa tvrtkama diljem svijeta, isto tako kada smo pregovarali e, sa susjedima, isto tako ključnim partnerima kao što su SAD, Kanada i Brazil. Sad ću samo dati ovaj daljinski kolegi kako bi on mogao e, mijenjati slajdove kad god mu se učini potrebnim. ćemo visok prioritet e, suradnji s vama i dolasku na vaše sastanke, pod uvjetom da nas pozovete, da e, vam podnesemo izvješće što je češće moguće, kada god vam to bude potrebno i da saslušamo vaše prijedloge i mišljenje razvoj. E, vanjske politike e, zrakoplovstva Europske unije je dosta skora stvar i rekao bih da je to tek započelo kao e, logična posljedica zaključenja unutarnjeg tržišta. Ključna stvar bila je presuda Open Skies od Europskog suda 5.10.2002. godine, 5.11. i tu je zaključeno da Europska unija ima e, poslije nacionalna nadležnost i što se tiče bilateralnih e, ugovora izbjegava se dakle kršenje pravila. No, vjerojatno samo jako upućene osobe su ostale u ovoj dvorani, tako da ne potrebe da ponavljam e, ovdje konkretno o čemu se radi. Osvrnimo se na sljedeću točku ostvarenja vanjske službe zrakoplovstva u zadnjih deset godina su utemljeni na tri ključna stupa i to su bila velika ostvarenja. E, do toga je došlo zahvaljujući koordinaciji rada i pravna sigurnost e, je uspostavljena sada zahvaljujući tisuću bilateralnih sporazuma izvan e, za zemljama koje nisu članice Europske unije sa preko 120 država. E, odličan e, je napredak ostvaren e, u ostvarenju širokog zračnog prostora sa zapadnim, zemljama Zapadnog Balkana, Marokom, Gruzijom, Jordanom, Moldovom i Izraelom. A započet je pregovor, započeti su sporazumi sa Ukrajinom. Više gospodarske beneficije koje proističu od prvog ovog sporazuma sa Zapadnim Balkanom i Marokom procijenjen je na ukupno 6 milijardi eura između 2006. i 2011. godine i sa smanjenjem poreza od 40%. E, od 2005. godine e, započeti su pregovori, sveobuhvatni pregovori s velikim brojem partnera, SAD-om, Kanadom i Brazilom, međutim Europa e, je teško pogođena globalnom recesijom u drugim područjima i konkurentni položaj naših nacionalnih tvrtki je e, doveden u pitanje. S razloga je komisija 2012. godine predstavila novu komunikaciju o budućnosti vanjske politike za zrakoplovstvo i kako riješiti probleme i to je e, u 12. E, mjesecu 2012. godine izazvalo nove zaključke. Europski parlament, dakle vi, napravili ste izvrsno izvješće na temelju komunikacije gospodina Marinesku, koji je bio izvjestelj, dakle želim se zahvaliti strateškog je značaja da Europa e, ima jako i konkurentnu zrakoplovnu industriju i time da se povezuje Europska unija s ostatkom svijeta i tu zadržimo dakle otvorene i sveobuhvatne sporazume koji će omogućiti našim e, zračnim letjelicama da povezuju tržišta Europske unije i svijeta u budućnosti. Što se tiče mandata naših glavnih partnera želim podsjetiti na zaključke iz e, prosinca 2012. i tu se spominje dakle, mandat za Tursku, Indiju, Rusiju, Bliski istok, zemlje Zaljeva e, i ASEAN i Kinu kao e, te zemlje, te regije su identificirane kao naši ključni prioriteti. Europa mora biti ujedinjena i ne zaostajati u sve konkurentnijem globalnom tržištu. Ovo je jasno da je tu potrebno više Europe, a ne manje Europe, barem se nama to tako čini u našim vanjskim odnosima. Tijekom zadnjih deset godina pokazali smo da Europa može napraviti razliku, ostvarili smo rezultate koji nikad ne bi bili ostvareni bez koordinirane suradnje na europskoj razini. Moramo nastaviti raditi u tom smjeru kako bismo promovirali i štitili europske interese i jačali konkurentnost europskog zrakoprovodstva za e, gospodarski rast, otvaranje novih radnih mjesta i korist naših, e, sve to ide u korist naših sugrađana. I dakle, primijetili ste da je e, zbog toga u svom radnom programu komisija za 2015. godinu predložila zrakoplovni paket koji ste vidjeli detaljno sa generalnim direktorom Ačadom. Mislim da je i sektor za vanjsku suradnju jako važan tome svemu i zbog toga želimo surađivati sa odborom TRAN za promet e, i e, općenito sa Europskim parlamentom na izradi ovog paketa mjera koji treba napraviti sveobuhvatnu strategiju za Europu i koji će predložiti i interno za Europsku uniju i za e, vanjsku suradnju konkretne mjere. Evo još par riječi o konkretnim mjerama pod državama evo samo cin, glede samo nekoliko, nekolicine država predsjedniče, ukoliko mi dopustite. Evo, prećemo ovdje. Dakle, biti ono što bismo željeli za 2015. godinu, to stoji na ovom slajdu koji je na ekranu. Mi želimo finalizirati raspravu i zaključiti sporazum s Brazilom. Znate da smo jednom, e, da jednom već e, nismo uspjeli, predsjednik Brazila nije bio tada spreman potpisati sporazum u Briselu, to je bila velika e, neprijatnost za sve nas, mislim da to možemo prebroditi sada i da se osvrnemo konkretnije na taj sporazum i da predložimo neka nova rješenja koja bi zadovoljila ne samo brazilski američke zrakoplovne tvrtke već i naše. Dakle, e, ključnog sporazuma bio, bilo potpisivanje sporazuma s Ukrajinom, mislim da bismo trebali dati taj, odaslati taj znak solidarnosti jer Ukrajina je u jako specifičnoj situaciji, kao što znate, imamo problem za koji se nadam da će biti riješen. Mi komisija obvezali smo se objema stranama, državama članicama da koje god rješenje oni budu smatrali prihvatljivim, dakle da je to sporazum koji je od apsolutno najvećeg našeg interesa da e, dovedemo Ukrajinu u e, našu zrakovnu obitelj, no nadam se da će to biti jako brzo riješeno. Treća točka jeste e, dijalog sa zemljama zaljeva koji je jako važan. Mislim da ćemo taj, te sporazume nastaviti voditi e, negdje u zaljevu, s obzirom da je prva runda bila vođena u Briselu i da ćemo tako moći e, započeti raditi na otvorenoj i pravednoj e, klauzuli tržišnog natjecanja. Nadovezat ćemo se, kao što znate, na pregovore sa e, partnerima iz Azeana. Kao što znate, Kina je sklopila više multilateralnih sporazuma sa zemljama Azeana i to, to je bilo, to slijedile, dakle, uslijedilo je više dodatnih sporazuma i to je stvorilo veliki rast e, u suradnji između zmalja Azana i kineskog tržišta. I to je jedna od, jedan od puteva koji e, želimo testirati, imati po skupinama e, rješenja, sporazume i potpisivati. Mislim da je to od ključnog značaja da vidimo što se tu dešava, odnosno očito je da tamo e, ima jasan gospodarski rast i bilo bi dobro da sudjelujemo u tome svemu, jer u ASEANu ima jako dobrih poslovnih e, mogućnosti i kao što znate brojne države članice ne samo preuze ljude tamo, već posluju s tom regijom, dakle bilo da se radi o teretnom prijevozu ili drugom prijevozu, mislim da bi bilo samo jednostavno prirodno da, e, mi, da se mi uključimo e, u to tržište i kako bi naše tvrtke imale koriste toga svega. Kina je e, trenutno više usredotočena na sigurnosni aspekt, isto vrijedi za Japan, tako da imate ova četiri, ove četiri čarobne riječi basa, vratit ću se na to kada budem govorio o sigurnosti mi nastojimo se rekonektirati ili bilo što drugo s Indijom, ali to nije jednostavno jer za dijalog potrebno su dvije strane. Trenutno je okrabrujuće to što je Indija e, iznijela svoju e, e, kandidaturu za glavnog tajnika ICAO, tako da se nadamo da će biti otvoreni u svom dijalogu e, s Europom. Što se Turske tiče ima svojih poteškoća, ali i svojih interesa, kao što ste vidjeli u našem dokumentu. Dakle, Turska je na samom vrhu popisa, ali se nadamo da će e, Turska e, potpisati horizontalni sporazum, jer za sad oni razmatraju svoju odluku više od godinu dana, ne, četiri godine, tako je. Dakle, to znači da postoji velika veliki upitnik glede njihove, njihove želje da se integriraju u Europu, dakle ili oni samo žele iskoristiti pristup našem tržištu ili stvarno žele se pridružiti Europskoj uniji, dakle to je ono što se ja pitam. Nakon Brazila mislim da je bilo jako prirodno da zaključimo sporazum s, s Meksikom jer to je ogromno tržište s velikim potencijalom, zatim tu je i Armenija koja je izrazila zainteresiranost što mi pozdravljamo, to je mala država u sred Kavkaza, ali i, i oni bi također naravno trebali imati tu mogućnost da nas pridruže ukoliko to žele. Dakle, sve u svemu sa e, našim ključnim partnerima govorimo o tržnom nacanju i, i e, e, reviziji 868 kroz 2000 uredbe. Dakle, to je ono što smo htjeli za 2015. godinu. U svakom slučaju nadam se da ćemo e, ponovno razgovarati o ovoj strategiji kada govorimo o zrakoplovnoj strategiji jer treba nam sve e, pristup kada radimo ili e, interno ili eksterno s partnerima. Još jedna stvar koju ne možemo preskočiti jesu ste vlasništvo nad kontrolom zračnog prometa i tu imamo monitoring u velikom broju slučajeva Eh, kada eh, vanjski kapital investira u europske tvrtke, zatim imamo zajednički sasnak sa eh, SAD-om da vidimo, da propitamo malo pitanje zajedničkih interesa, isto tako aspekt zrakoplovstva u te tipu, to nije baš obećavajuće jer Amerikanci ne žele razgovarati o tome, iskreno govoreći, a zatim organizacija za organizacija za, međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, imamo za dva tjedna sastanak dakle ICAO-a e, u Montrealu, e, dakle praćenje zrakoplova, monitoring, e, mnoge teme koje se obrađuju u medijima, ali mi regulatori moramo smireno govoriti o tu o činjenicama i brojevima. Mislim da ću sada zaključiti što se tiče perspektive za 2015. godinu i e, mislim da ću zaključiti svoje izlaganje i prije saslušati vaša pitanje jer u suprotnom će biti dosta dosadno samo govoriti ovdje. Hvala predsjedavajući. Who was the Jackie Foster, what a surprise. You should be relieved I'm here, Michael. Drago, ti je da sam ovdje, jel da, Michael? Hvala vam na ovim interesantnim podacima i da, imate pravo, neki od nas su bili ovdje prije 10-12 godina na početku ovih e, projekata. U cijelosti smatram da je komisija e, odradila dobar posao kad govorimo o onome što je dovršeno. Ne bih se brinula oko Brazila, mislim da time nećemo puno postići. Ono što je realno, kad govorimo o tim e, sporazumima, jer jest da je s nekim zemljama se lakše dogovarati s drugima. Različite zemlje su na različitim razinama, bilo da je riječ o sigurnosti ili bilo kojem drugom aspektu, tako da svaka mora imati zaseban pristup. No svakako bi bilo dobro vidjeti neki napredak. Ja sam bila izvjestiteljica u Sjeni. Mi se ne bavimo e, puno time u odboru. Ne govorimo o tome zato što to je područje vašeg grada, dođete, predstavite nam i onda razgovaramo o tome. Imate pravo kad kažete da postoji čitav niz drugih područja na kojima želite raditi. Ono što bi bilo vrlo korisno, imate slajdove, bilo bi dobro možda da nam ih pošaljete, ali e, nisam vidjela vremenski okvir za one kojima se još, ne za one za koje niste još počeli raditi, već za one koje smo počeli. Bilo bi dobro da čak i dakle kad, da o tome razgovaramo na zatvorenoj sjednici za javnost. Bilo bi dobro da znamo u kojoj smo fazi na onim e, sporazumima na kojima smo već počeli. Tada bismo mogli onda izdvojiti neke nove mi ćemo se s koordinatorima dogovoriti dakle tko će biti izvjestitelj u sjeni i tako dalje, jer tu još nismo počeli. Tako da to bi bilo dobro, jer bi nam puno toga pojasnilo. Nemojte nam ništa komplicirano pripremati, što je to bolje. Što se tiče pitanja sigurnosti kod bilateralnih sporazuma, bilo bi jako dobro e, imati informaciju o tome gdje stojimo. Za nas bi bilo interesantno čuti, e, recimo kad budete otišli u Montreal, koja su područja oko kojih, oko kojih se ne slažete. Zatim TTIP, to će isto tako biti interesantno, mi ćemo se baviti pojedinim dijelovima TTIP-a u odboru. I završna e, točka, o njoj ne trebamo razgovarati. Opet smo spomenuli Gibraltar, nekoliko puta je spomenuo, e, spomenut nekoliko ovo, danas i zapravo vlada Gibraltara tu imaju jednu izložbu danas. I molim da se španjolske kolege ne uvrijede, ja volim i španjolsku i španjolske ko, i kolege. Kada sam ja došla sa e, počeli smo sa svim ovim projektima, jedinstveni evropski zračni prostor, uh, BASA, EASA, tada je bio Loyola de Palacio ovdje. I nismo nikada imali problema, to jest Španjolci tada nisu imali problema sa Gibraltarom. A sporazum iz 2006. kojeg sada osporavaju, tek, tek se sada počelo o tome ponovno govoriti. Znam e, da tu postoji problem. Ujedinjena kraljevina nema tu problem. Mi smo suverena država, Gibraltar je dio jedinstvenog tržišta. Potpisuje sve ono što i mi radimo kad je riječ o zrakoplovstvu. I ja mogu govoriti u njihovo ime, zato što oni ne mogu doći ovdje i govoriti u svoje ime. I ja ih ovdje predstavljam. Britanska vlada se zalaže za sve ovo, pobornici smo jedinstvenog europskog zračnog prostora i moramo imati učinkoviti zrakoplovno, učinkovito zrakoplovno tržište. Tako da mi želimo rezoluciju i Španjolci imaju odlične terene za golf i ja se samo nadam da ćemo moći nastaviti zajedno raditi. Te što se tiče dakle, vlasništva i kontrole između Europske unije i SAD-a. Iz komisije su smatrali dakle, da je to igra za velike momke, no većina ostalih nije bila baš zainteresirana. E, neke smo korake napravili napred, no još uvijek nismo došli do kraja i možda bi bilo dobro da nam kažete nešto o tome. I sad, e, ne znam, možda želite razgovarati samo s odborom, možda želite razgovarati iz zatvorenih vrata. I kada mm, radite na pregovorima, naravno ne možete se otkrivati javnosti, ali hvala vam još jednom što ste došli u naš odbor i drago mi je da ste upravo vi na ovoj poziciji zato što znam da ste jako dobro radili sa gospodinom Kalasom i bilo bi i jako dobro da je tu netko tko jako dobro razumije sve ove teme. A mislim da smo i mi u odboru imali vrlo dobru suradnju, iako se možda ponekad i nismo složili, ali da smo u principu uvijek vrlo dobro surađivali. Tako da hvala vam puno u ime europskih konzervativaca. Hvala vam. Gospodin Škrlac. Na jednoj stranici ste spomenuli sporazum sa Azerbejdžanom da se trenutačno na tome radi. A na drugom slajdu je taj sporazum nestao. E sad zanima me što se dogodilo s tim e, procesom, je li to problem sadržaja ili nečeg drugog? I drugo pitanje, ako imate ovlast definirati e, zrakoplovstvo kao jedan od prioriteta u TTIP-u. Slažem se sa gospođom Foster. Jako je važno da i to bude u procesu pregovora sa SAD-om. Hvala vam. Dieter Koch. Hvala vam. Hvala vam na vašem, vašem izlaganju. E, vratio bih se nakratko na ono što je rekla gospođa Foster. Što mislite da bi se moglo dogoditi sa sporazumom s trećim zemljama kad je riječ o Gibraltaru? I to će imati e, učinke i na ostale sporazume sa trećim zemljama. Zatim drugo, dok, zar nije bolje za nas budući da ne možemo imati jedinstveno europsko tržište. I nakon toga TTIP, slobodna trgovina i ulaganje u Europi i između Europe i SAD-a. E, prije ste rekli da Amerikanci i nisu bili baš zainteresirani. No, želimo li mi da uvedemo tu temu ili je jednostavno bolje da se time ne bavimo? Oprostite, kasnim. Pa, e, ne znam o čemu ste sve govorili prije nego što sam e, došao. Ono što mene zanima je sporazum s Marokom. Htio bih znati da li ima nekih specifičnih podeškoća, jer pregovori su već neko vrijeme blokirani. A ono što ja želim reći kada se radi o propisima u zračnom prometu u Europi ima e, naravno nekih e, elemenata koji su izvanski samom procesu i koji e, onda blokiraju cijeli proces. Problem je naime da to onda dovodi do problema i čini štetu cjelokupnoj našoj zrakoplovnoj industriji. Već dvije godine nalazimo se u kritičnoj situaciji, a e, ne bude li napretka, to će nam vjerojatno, to će nas vjerojatno koštati jako, jako skupo. Ono što smo vidjeli s ministrom i ranije s povjerenikom jest da sve dok se te politički aspekti ne riješe, da barem stručni aspekti bude riješeni. Ukratko, velik broj e, nas jako je zabrinut zbog e, mnogo pitanja u zrakoplovnom prometu. Imam dva pitanja. Mm, prvo pitanje je institucionalne prirode. Europski sud je osudio Europsku komisiju protiv vijeća i to je blokiralo pregovore. Kada dođe do presude vidjet ćemo što će se dogoditi u ovom trenutku je sve blokirano. Zatim TTIP. Gospodin Koch je već rekao da mu se čini da Amerikanci nisu zainteresirani za uključenje zrakoplovstva u TTIP. Zašto? zato što Amerikanci mogu koristiti unutarnje tržište, američki prijevoznici lete u Berlin, Madrid, Pariz i zrakoplovni prijevoznici dakle mogu letjeti iz Europu u Ameriku, ali ne mogu letjeti unutar Amerike, to jest letjeti recimo među Chicago i Los Angelesa. Zašto? Zato što e, SAD ne priznaje Europsku uniju kao instituciju. Ja s njima ne želim razgovarati o nikakvom e, sporazumu dokle god Europsku uniju ne priznaju kao instituciju, a mislim postoji već više od 50 godina. Osim toga, tu su i druge zemlje koje sklapaju bilateralne sporazume sa Europskom unijom, a SAD to odbija. A SAD to odbija. Zašto? Zato što to e, njima donosi goleme prednosti. Dakle, TTIP, što će time dobiti Europa, budući da će SAD potpisati sporazum samo tada kad osiguraju sebi koristi iz tog sporazuma. Govorilo se o tisućama radnih mjesta, sad su te brojke nešto manje, ali mene zanima zašto se u principu ništa ne događa. I zašto, prije nego što ponovno započnemo pregovore, zašto se od njih ne zatraži da napokon priznaju institucije Europske unije? Hvala vam na ovim ljubaznim riječima i pitanjima. No, nisam baš shvatio pitanje predsjednika. Spomenuli ste Europski sud. Možete li, možete li mi objasniti što ste mislili? Zato što kad govorimo o horizontalnoj provedbi propisa zajednice, to je bio slučaj 2002 na to, vam se, na to vam mogu odgovoriti. Ali vi vjerojatno mislite na nešto drugo. Tako da želim da mi bude posebno jasno na što mislite kad govorite o sporu između parlamenta i vijeća i presudi Europske komisije. Riječ je o sporazumu između Europske unije, Islanda i Norveška iz 2009. U međuvremenu spominjalo se jako puno sporazuma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 Hvala vam. Dobro, moram sam samo dobro čuti pitanje da vam dam točan odgovor. Dakle, od početka. Sviđa mi se prijedlog gospođe Foster da bismo trebali imati i razgovore iza zatvorenih vrata, jer tada mogu puno slobodnije govoriti. Zato što kada ste pregovarač, naravno ne možete otkrivati e, tajne detalje pregovora, jer u protivnom ne bi bilo pregovora. Morate imati nešto i u svom džepu kako biste mogli trgovati. Stoga smatram da je to jako dobra ideja i spreman sam doći na sastanak s vama i dati vam e, pregled razgovora s Amerikancima. Sljedeći tjedan imamo jedan sastanak. E, na dnevnom redu su nam jako teške teme i a to su ujedno i poslovne mogućnosti za naše tvrtke. Tako da da, s tim se slažem i pozdravljam tu ideju. Zatim postavljeno mi je veliko pitanje o TTIP-u. Pokušat ću odgovoriti. E, mi smo s naše strane predložili da se zrakoplovstvo uključi u pregovore o TTIP-u. Za nas je glavna tema to što nismo riješili problem e, kontrole vlasništva u prvoj i drugoj fazi sveobuhvatnog sporazuma s Amerikancima. Stoga to je još uvijek na stolu. To znači da to nije jednostrano oslabivanje propisa s europske strane, već je to jedan put, jedan plan da se ostvari jedinstveno tržište, da si priznajemo uzemna prava. I to je i dalje naša politika. I to je za mene i dalje glavni fokus pregovora o TTIP-u. Do sada su se naši partneri pokazali, pokazali okljevaju, no mi nećemo oslabiti tu točku i nastavljamo sa e, razgovorom. No, kad govorimo o uslugama ili o dijelu otvaranja tržišta, to nije dio ugovora o ulaganjima. Mi bismo o tome htjeli nastaviti pregovarati u okviru sveobuhvatnog sporazuma između Europske unije i vlade SAD-a. To je sporazum kojeg imamo danas. I slažem se da je jednostran, ali dopustite me da vas podsjetim da kad govorimo o američkim tvrtkama i njihovim i njihovom pristupu unutar europskim rutama brojne te od tih tvrtki već imaju pristup tom tržištu, već su imale pristup prije nego što smo mi potpisali sporazum. Stoga to su regulirali na bilateralnoj osnovi. Mi to zovemo peta sloboda. Ne zovemo to kabotažom. To je još uvijek, e, to su još uvijek poslovi povezivanja. I sad sam spomenuo tu čarobnu riječ, kabotaža. I svaki put kada se sa, susretnem s Amerikancima, mm, spomenem je i ne sviđa im se i odbijaju raspravu. No ja kao pregovarač vam kažem, to je uvijek na našem stolu i uvijek imamo, uvijek pazimo na naše interese kad je riječ o pristupu na, na američko tržište. Zatim imamo i problem sa brendiranjem koje ograničavaju naše tvrtke na američkom tržištu poput eh, Fly Americana na primjer. No, svakih šest mjeseci se sastajemo. To jest, e, svaki šest mjeseci mogu doći e, k vama, a možemo se osim toga e, sastati i iz zatvorenih vrata i razgovarati o ovome. Imamo tu i pitanja određena koja se tiču putničkog tržišta, ali i teretnog tržišta. Eto, što se tiče TTIP-a, tu bih stao. A zatim još bih eh, rekao nekoliko riječi. Netko me postavio pitanje o Maroku. Te pitanje o Europskom sudu. Mi vodimo institucionalnu raspravu, ali to nas ne sprečava u provedbi sporazuma koje smo već potpisali. Zato što u svakom sporazumu imamo odredbu da ćemo provoditi sve dobre i interesantne dijelove sporazuma nakon potpisivanja. Nakon toga slijedi postupak ratifikacije i onda imamo raspravu sa vijećem i sa parlamentom. Dakle, uz konstitucionalnu e, institucionalnu raspravu o tome što je dobro, a što nije kao instrument. E, i jedan dobar primjer toga je Maroko. Prije nego što smo potpisali sporazum s Marokom, Tunis je bio mnogo aktivniji i interakcija sa Tunisom je bila znatno bolje. I jedan slajd vam, vam je pokazao i veličinu tržišta i cijene, a od kad je Maroko donio političku odluku da se otvori, da otvori svoje tržište Europi, te da svoje tvrtke stavi pod e, pritisak konkurencije. Vidite da je i Maroko, ali i Evropska unija ima, da su jedan i drugi imali goleme koristi od ovih sporazuma. Tako da, postoje, postoje li problemi? Da, naravno, u provedbi postoje problemi, ali ništa bitno što bih trebao o čemu bih vas trebao izvijestiti. Nema političkih problema, postoji politička motivacija s druge strane. Čak i naši lokalni prijevoznici vrlo dobro šire svoj posao u tom području. To je bilateralni sporazum. Dobro, da, ali to je druga prezentacija. Azerbejdžan. Netko mi je postavio pitanje o Azerbejdžanu. 2012. smo počeli, ne, ispričavam se, u siječnju 2013. Azerbejdžan je također e, pokazao veliku motivaciju. Trenutačno šute. Tako da mi smo spremni. I mi kuramo, no u ovom trenutku nacionalni e, zračni prijevoznik očito drži sve u zastoju. Tako da za sada čekamo e, drugu stranu da se javi i da sjednemo e, za stol. Mi smo predstavili naš mandat, predstavili smo naše prijedloge. Ono što e, čujemo od njih je da su dokumenti u prijevodu. To je vrlo jednostavan i jasan odgovor. Evo, smatram da sam ovime manje više pokrio sve točke i imam još jednu kratku prezentaciju ako vas zanima. A evo sad vidite i ovaj slajd o Maroku. Gospodin Rike, vidite? Dobro, time završavam eh, svoje odgovore. Und Hvala lijepa. Time smo završili sa ovom točkom dnevnog reda. Sada prelazimo na točku razno. Nitko se ne javlja za riječ. U tom ću slučaju zaključiti današnji sastanak. Želim vam sve najbolje. Vidimo se sljedeći puta. Sie Ne, kako želite zapravo. Imao sam nekoliko slajdova o sigurnosti u zračnom prometu. Ako želite, to je svega par minuta. Već je kasno, to je znam. Vi ću, tu ću vas tu informirati, a nakon toga e, ću... E, e, I ja ću biti razna vas informirati. Oprosti, nisam shvatio. E, znate, evo još uvijek učim se nešto o tim slajdovima. Evo, što sam htio reći? Par riječi o bilateralnim sporazumima u sigurnosti i u zračnom prometu. Postoje jedan e, e, cijelokupni takav sporazum, a postoje i bilateralni sporazumi. Evo što imamo. Imamo sporazum Europska unija Sjedinjene američke države, Europska unija Kanada i EU e Brazil. Svi su ti sporazumi uključeni, u njima je svima uključeni su elementi e, sigurnosti zračnog prometa. Prvi taj sporazum potpisan je u e, lipnju 2008. stupio na snagu u svibnju 2011. godine E, i e, dakle to je SAD i Kanada, ovaj s Brazilom, stupio je na snagu u 2013. godini. E, mi imamo interese za sporazume za te zemlje koji su proizvođači. Mi želimo da oni imaju dovoljno visoke norme i onda ćemo te norme međusobno priznati. Prijavni interes instrument pokušava izbjeći dupliciranje i istovremeno poboljšati sigurnost i sve to skupa u okvirima e, odnosa u zrakoplovstvu. Pokušavamo izbjeći nepotrebnu birokraciju kada govorimo o Airbusu, o Boeingu, o Bombardijevu jednostavno želimo da se to potvrdi već kod njih i da Europska agencija za sigurnost u zračnom prometu ne mora tu djelovati. Evo, ovdje imate e, adresu osobe e, koje se možete obratiti. Europsko tijelo za sigurnost u zračnom prometu ono je koje nadgleda sva ova pitanja. Radi se jednostavno o sporazumu koji se priznaje da druga strana ima visoke norme sigurnosti. Mi isto tako imamo i e, veliki stupanj suradnje kada se radi o regulativi. Zašto to radimo? Spomenuli smo i Japan i Kinu. Mislim da će Kina biti naš sljedeći veliki partner koja e, se zanima za to da s nama potiše bilateralni sporazum. Mi za sada još nismo zatražili da dobijemo mandat za to, međutim to bi bilo dobro. Jer imamo industrijski interes, a to je Airbus. I e, u Kini e, ima jedna od Airbusovih e, dakle tvornica. Htjeli bismo tamo biti s modelom Airbusa A380 a kinezi su zainteresirani da se njihovi proizvodi iz rakoslovstva pojave na europskom tržištu, a ključno bi im bilo da to bude kobak, to je njihov zrakoplov, koji iskreno govoreći još nije na toj razini. Mi smo e, zapravo u početku, kad smo počeli na tome radili, činilo nam se da tu e, nećemo e, moći ništa napraviti. Međutim, malo pomalo napravili smo sporazum za koje je trebalo 6 do 7 godina i certificiranje nekoliko Airbusa, da su neki proizvodi koji su u početku bili vrlo jednostavni proizvodi dobivali certifikate, a nakon toga su krenuli složeniji proizvodi. Takav je naš pristup i strategija kad se radi e, o Kini. Jednostavno sam htio o tome obavijestiti ovaj odbor. Mi smo vrlo otvoreni kada razgovaramo s kineskim partnercima, međutim treba izgraditi povjerenje. Potpredsjednik Kalas i predsjednik Barozu su bili reke našim prijateljima koji su došli u komisiju. Moramo napraviti nešto kako bi se popravili kako bi se popravili sigurnosni standardi. I tu je e, gospodin Barozo rekao da e, se e, ti norme sigurnosti u Europi da su one visoke. Nakon tsunamija, što se Japana tiče, i nakon što se Japan u početku bio otvorio, ipak su se suradnja s Japanom malo usporila, ali mislim da imamo vremena što se tiče Japana i Japan, Japan je naš drugi prioritet. Evo, tim sam završio kratku prezentaciju za koju se nadam da nije bila predugačka. Hvala lijepa, imam još pitanja. Ako nemate više pitanja, danas smo kao i jučer puno radili, e, pa vam se zahvaljujem. Evo, za e, ovu, e, ovaj puta smo završili, vidimo se u sljedeći mjesec.